Ladies and gentlemen, Dame i gospodo, molim vas sjednite. Imamo danas dugi dnevni red i stoga vas molim vas dopustite mi da odmah započnemo. Možemo li usvojiti današnji dnevni red? Ako nitko nema nekakvih zamjerki, onda Smatramo da je dnevni red usvojen u ovom obliku. Hvala vam. Sada ćemo prijeći na drugu točku našeg dnevnog reda. Odebenje zapisnika sa prethodne sjednice. Nema primjedbi. Nismo, ako ništa ne zaprimimo do kraja ovog sastanka, onda se taj zapisnik smatra usvojenim. Sada vam dugujem neke primjedbe vezane uz eh, naš današnji program. Kao prvo, točka dnevnog broj 5 i točka dnevnog broj 10 smo zamijenili. To je naše tajništvo zbog drugih planova današnjeg unika i stoga se točka dnevnog reda broj 5 za današnji dan ono će se dakle zamijeniti sa mnogo godišta sa Kennethom Dinom on je u službi za planiranje vođenja civilnih operacija za Europske službe za vanjsko djelovanje. To je točka dnevnog reda broj 10, dakle to je bilo predviđeno za danas popodne, a imat ćemo danas popodne onda kratko izvješće gospodina Mača Popovskija, zamjenika glavnog tajnika Europske službe za vanjsko djelovanje o vijeću ministara vanjskih poslova i ministara obrane. I stoga mi dopustite da započnemo sa današnjim programom, je točka dnevnog reda broj 4 za danas. Je točka gdje zasjedamo zajedno s odborom za vanjske poslove. Pozdravljam gospodina Plenkovića, zamjenika predsjednika odbora za vanjske poslove. To je također e, nešto što se održava u suradnji s izaslanstvom za odnose sa zemljama Južnog Kafkaza. Te mi je zadovoljstvo pozdraviti gospođu Natali Sabanađe, veleposlanicu Gruzije za Europsku uniju. S njom je gospodin Irakli Zlaza on je tajnik pri ministarstvu za vanjske poslove u misiji Gruziji pri Europskoj uniji. On je šef osoblja Gruzije te isto tako ispunjava razne funkcije kao vojni predstavnik Gruzije, dakle kao vojni ataše za Ukrajinu, Moldaviju i Belarus, ako sam dobro zapamtila, htjeli bismo održati razmjenu gledišta. Što se tiče nedavnog potpisivanja takozvanog sporazuma o strateškom partnerstvu, takozvanom sporazumu između Ruske federacije i Abhazije, odbjegle regije, gruzijske ocijepljene regije, Abhazije. I ja bih zamolila gospođu Sabanađe da nam predstavi njene uvodne primjedbe a zatim ćemo, ako to bude moguće isto tako, pozvati gospodina da nalaze da također nam kaže svoje mišljenje. Gospođo, a, ispričavam se gospođo, da gospodine Plenković, izvolite. Hvala vam lijepa gospođo Fatiga, u ime predsjednika odbora za vanjske poslove, gospodina Moja Broka, drago mi što vas mogu danas pozdraviti. To je veleposlanica koju sam nedavno susreo i razgovarali smo o niz važnih pitanja vezanih uz odnos Gruzije i Europske unije, ali uključili smo u to i sigurnosnu situaciju, prije svega vezanu uz Južnu Osetiju i Abhaziju. Odbor za vanjske poslove također smatra da je potpozivanje ovog e, sporazuma o savezu i strateškom partnerstvu između Ruske federacije i Ruske energije Abhazije e, nešto što je vrlo važno. Imali smo izjave iz Europske službe za vanjsko djelovanje i NATO savez je na to. Mislim da je to ozbiljno pitanje koje zahtjeva ovu današnju raspravu i stoga nam je bilo drago što se tu i što možemo čuti nešto više detalja od vas, e, gospođe veleposlanice i od vojnog predstavnika Gruzije pri Europskoj uniji da vidimo koje su moguće posljedice ovog sporazuma za cjelokupnu sigurnost u Gruziji, ali isto tako što se tiče cijelo, cijele politike E, pa, istočnog, susjedstva i politike susjedstva uzeći u obzir e, širu situaciju koju danas imamo i u Ukrajini kao i ovi signali i zabrinutosti koje smo također primijetili u kontekstu izbora u Moldovi, u Pridnjestrovlju. To je mnogo šire i ozbiljnije pitanje zamrznutog sukoba i to opterećava e, europsku politiku veznu uz istočno susjedstvo. Hvala vam za ovu priliku i e, vrlo ću rado saslušati izlaganje gospođe veleposlanice. Hvala vam gospodine Plenkoviću, gospođe veleposlanice, predajem vam riječ. Thank you very um, Hvala lijepa, dame i gospodo, uvaženi parlamentarni zastupnici. Hvala vam na ovoj prilici, hvala vam osobno, gospođo predsjednice, na tome što ste organizirali ovaj sastanak vrlo brzo. Ovo, su, ovo je doba kada je naša zemlja na iskušenju i naša sigurnost također. Imamo sada eh, ra raspored nakon eh, hladnog rata, granice se mijenjaju, a razne načela se iskorištavaju za agresiju Institucije su pritom bez moći. Sve, se, sve započelo sa okupacijom 2008. godine dvije regije u Gruziji, južno Osetija i Abhazija, ali tada su mnogi još vjerovali, barem su to htjeli vjerovati da je to e, jednostruk samo događaj. Obje strane su se okrivljavale i tako sam stavio to razmišljanje. Danas znamo da što god se dogodilo u Gruziji 2008. godine i prije da se ponavlja, da postaje na neki naš uzorak jedne države. To ponašanje dovodi u pitanje miran raspored koji je postavljen nakon hladnog rata te međunarodna načela. Glavni cilj moje današnje prezentacije je da vam prikažem zadnje korake Ruske federacije što se tiče potpisivanja ugovora o savezu i strateškom partnerstvu sa Pazijom, a ja se ne bih usredotočila toliko o samom sporazumu koje nema pravni značaj pred međunarodnim pravom, već e, na humanitarne i sigurnosne posljedice. Uzavši u obzir nedavno događaj Ukrajinu, također bih vam htjela shvatiti pažnju na međunarodni globalni kontekst u kojem se ovo odvija i pružiti vam analizu što to sve znači za mir i sigurnost u širem europskom području. Svi znate da sporazum koji stupa na snagu pod vojnom okupacijom da on nije pravno valjan pred međunarodnim pravom no to ipak nam nije utjeha. Ovaj sporazum će imati i imat će praktične implikacije na terenu i jasno pokazuje namjere Moskve, ako je iko u to sumnjao. Vrlo kratko u samom sadržaju sporazuma. On e, ukazuje na koordiniranu vanjsku politiku, na zajedničku sigurnost kao i e, direktno upravljanje e, vojnim snagama i uzajamnu zaštitu pred agresijom zajedničko patroliranje granicama, kako kopljenim tako i pomorskim, ojačanje granica te e, otvaranje granica sa Rusijom. Zajednički gospodarski i trgovački prostor gdje će onda Abhazija postati dijelom južnog dijela Ruske federacije. Također jednake carinske pristojbe, promicanje članstva Abhazije u posovetskom prostoru i u druge međunarodne organizacije, stvaranje zajedničkih kulturnih i humanitarnih prostora. Taj članak to ne specificira, ali vjerojatno će uključivati harmonizaciju obrazovnog sustava i kurikuluma u školama. Sporazum kaže da su svi aspekti implementacije ovog porezom pokriveni od Ruske federacije što se tiče troška. Ruska federacija će platiti za provedbu i za isto tako e, plaće e, službenika na tim područjima u skladu sa, sa plaćama koje se primjenjuju u južnom području e, Ruske federacije. Moja vlada ovaj ugovor smatra jednim korakom dalje pri aneksiji Ruske federacije ovog područja i to nešto što ugrožava naš teritorijalni integritet Niz država članica je izrazilo sličan stav i za to bih vam htjela ovom prilikom izraziti zahvalnost. Kao što sam rekla, ovaj sporazum možda nevažan prema međunarodnom pravu, ali praktično gledano ima nekoliko daleko sečnih posljedica. Stvorit će ono što Rusija često opisuje kao novu stvarnost na terenu. Ta nova stvarnost kao aneksija Krima, e, promicanje tih sukoba je nešto što se teško može vratiti na staro jednom kad se dogodi. Mi sada možemo jasno reći koje će biti krajnje namjere ovog sporazuma. Vidimo da Abhazija odustaje u svojoj takozvanoj e, samopoglašenoj nezavisnosti gdje je to pak pripadalo jednu drugu kategoriju e, legitimnosti. Kao prvo pojačat će se granice između Abhazije i Gruzije i kad to kažem mislim na materijalno pojačanje možda će doći do uspostave e, struktura ili pak do sukoba na granicama. Isto tako trenutno imamo niz okupirane e, linije otprilike 50 km e, žice, prepreka. To isto tako dovodi do problema sa za lokalne stanovnike jer e, djelomično prelazi preko njihovih zemljišta, preko njihovih polja i stoga ih tjera da se premjese na drugu stranicu granice. Od Gruzije, od rane 2013. godine imamo isto tako činjenice da se stvaraju e, umjetne prepreke, stvaraju se rovovi niz okupirane linije otprilike 4 do 5 metara su široki ti rovovi i nekoliko metara su duboki. Također su postavljeni signali koji ukazuju na državnu granicu, većinom na sredini e, obradivih površina. Govori se o daljem pojačanju te granice, što znači da će se iduće dvije godine nakon početka stupanja, e, nakon početka provedbe na tog sporazuma, možda doživjeti u potpunosti materijalno pojačanje granice. To znači da je već e, Činjenica da imamo mali prijelaz preko granicama, da već imamo uznemiravanje na granicama i pokušaj e, prekidanja e, prelaska, da će se to i pojačati. Biće još teže dobiti pristup zdravstvenim ustanovama i drugim uslugama e, na gruzijskom području za abhazijske stanovnike. Da ljudi koji imaju gruzijsku putovnicu da mogu e, imati obrazovanje na materijalnom jeziku, da mogu imati e, pristup svim uslugama, će za abhazijske stanovnike postati još i teže pristupno. Sporazum uopće ne spominje manjine, to nije slučajnost, čak, čak se samo u članku 21 slučajno, to jest nešto malo spominje apazijski abhazijski omatreni jezik. Ukupno ima 25 članaka u sporazumu. To neće doprinijeti nalaženju bilo kakvog mirnog, mirovnog sporazuma sa, sa ostatkom Gruzije. Gruzijska vlada vodi politiku otvorenosti i u kontaktu je sa regijama koje su odcijepljene od ostatka svijeta zbog e, snaga ih okupiraju. Nakon sporazuma će biti još i teže nastaviti sa mirovnim naporima koje čini Europska unija. S kim možemo razgovarati kako, kako će posljedice biti takvih kontakata i u koju svrhu. Mi smo također jako zabrinuti zbog e, moguće posljedice koje će ovaj sporazum imati na ženevske razgovore. To je glavni mehanizam za provedbu sporazuma o primjeru iz 2008. godine. Postoje signali da će se taj sporazum ponoviti i e, čak možda i ojačati u drugim sličnim regijama. Imaćemo izravne i negativne posljedice na cijeli postupak e, mirenja osim toga, ovaj sporazum predstavlja prijetnju ne samo gruzijskom e, integritetu, već i široj europskoj sigurnosti. Svjedoči smo eksponencijalnom rastu ruskog, e, ruskog prisustva u toj regiji. Rusija nekonvencionalno koristi svoju e, vojsku i njena prisutnost toga nije niti nešto što pridonosi miru, niti što uh, pridonosi stabilnosti. Sad smo imali aneksiju Krima, imamo sada i de facto aneksiju Abhazije i to znači velike promjene. Za Gruziju to znači veću vojnu prijetnju jer vidimo da vanjske oružane snage nakupljaju oružje na graničnim područjima naše zemlje. Mogu tići i detalje, mogu vam spomenuti broj vojnih baza i e, broj e, Eh, vojnih jedinica koji se nalaze na teritoriju, ali to mogu možda i kasnije spomenuti, kako u Abhaziji, tako i u Devali regiji. Imamo barem tri razne eh, razna mjesta gdje su vojne, vojne baze. Trenutno Ruska doprema novu opremu sa novim tenkovima, sa drugim eh, oružjem za napad, a isto tako i povećava broj vojnih jedinica. Uz to Rusija također obnavlja i razvija novu infrastrukturu za prijevoz na okupiranim teritorijima, što će joj dopustiti da premješta brže ponjedinice i vojnu opremu. Na posljedku ova situacija koju sam opisala ima posljedice koje se tiču i šire regije, ne samo Gruzije, Abhazije i naše regije. Radi se o eklatantnom kršenju međunarodnih načela, što dovodi do nepredvidljivosti u međunarodnom sustavu. To je poslužilo do sada kao temelj za stvaranje mirovnih odnosa između država nakon hladnog rata. Zaštita normi nije abstraktno pravo, nije nešto što je samo moralno dobro, to je više povezano sa sa načinom vođenja ratova, a do sada su postale strukture koje su, zaštitale, koje su štitile manje države od agresije. To se događalo pomoću e, država koje pripadaju međunarodnoj zajednici kako bi se postigao najveći mogući konsenzus o određenom e, setu pravila koje se ne mogu prekršiti. Da se ne krše E, zacrtane granice bilo jedno načelo koje je prekršeno ne samo jednom, već više puta. To može biti opasno ne samo za nas koji smo izravno u to uključeni, već i za cijeli sustav kao takav. I dobivaju se isto tako i izjave, a ne, se, ne mogu se procijeniti. Ja mislim da je ono što se dogodilo 2008. Gruziji poslužilo kao presedan za ono što se dogodilo sada u Ukrajini. Kao što sam rekla, možda se kontekst promijenio, okolnosti su se promijenile, ali kada pogledamo rezultate i posljedice, oni su vrlo slični. Vidimo da treća država koristi vojnu opremu kako bi utjecala na suverene odluke ne države. U obje, oba slučajeva su se koristile metode koje su bile kombinacija gospodarskog, političkog i vojnog pritiska. U oba slučaja imali smo izravno prisustvo te treće države koju ona zanijekala. Motivi su bili nejasni, koristili su se posljednici kako bi se izveli ti destabilizirajući afekti. Isto tako rezultati su u oba slučaja takvi da se e, države fragmentiraju, da se destabiliziraju i u oba slučaja se ova agresija objašnjava plemenitom željom da se zaštite narodi na terenu i u svrhu baš poštivanja tih međunarodnih načela koji se zapravo krše. To se dogodilo ne samo jednom, već dva put. I stoga nije zanađujuće što se mnogi postavljaju pitanje tko ili što je sljedeće. Kao zaključak dopustite mi da se vratim na takozvani sporazum. Ruski zamjenik ministra vanjskog poslova je rekao da u ovom deksu nema ništa novo i da ne razumije zašto se digla tolika prašina oko tog dokumenta. Ta izjava zamjenika ministra je i istinita i lažna Istinito je zasigurno da je sve ovo što sam opisala nešto što nije rezultat jednog, jednog papira koje se potpisao prije nekoliko tjedana. To je rezultat dugog procesa koji je započelo sa ulogom Rusije kao eh, snaga koja je držala mir na tom području 90. godina, a koji su danas eh, doveli do ocepljenja ovih regija u Gruziji i Ukrajini. Od tada je Ruska federacija zanemarila sporazum u primirju i umjesto da povuče svoju, svoje vojne snage iz Gruzije, priznala je obje te regije kao nezavisne države. Zatim se isto tako dovršio sporazum o takozvanom prijateljstvu i uzajemnoj uzajemnoj pomoći, to je e, napravio Suhumi režim 2009. godine još više kontrolirajući Abhaziju i njene granice. 2010. godine su službeno tamo postavljene ruske vojne baze. Također nije ništa novo da, da se Rusija nikad nije zanemarivala niti sa nezavisnošću Abhazije ili Davalija i da nikad nije bila e, posrednik u mirovnom procesu. Ono što jest novo jest da se ovako otkrivaju e, namjere te države, a sa ovim sporazum je sama Rusija pregazila nezavisnost Abhazije koju je priznala kao državu i više ne skriva svoju namjeru da želi tu regiju integrirati u ruski vojni, politički, sociogospodarski i kulturni prostor. Zapravo je Abhazija sastavni dio ruskog ruske južne općine. Isto tako je istina da je okupacija 2008. godine predstavljena kao posljedica toga da Gruzija, pristup, da Gruzija želi pristupiti NATO savezu. A ova sada, ovaj sad novi korak je posljedica toga što Gruzija želi, želi se približiti Europskoj uniji. Budući da je NATO savez vojni saveznik, mnogi su ove postupke zapravo prihvatili. Mnogi su rekli da nemaju ništa protiv toga. Danas se dosta toga promijenilo. Ruske aktivnosti u Gruziji, Moldovi i Ukrajini pokazuju da Rusija nema namjeru sudjelovati u bilo kakvi integracionističkom postupku koje ne vodi, koje nije u interesu Rusije. Moja namjera predstaviti vam procjenu ovih razvoja i snažno zastupati ono o čemu se radi u Europi. Ja bih vas isto tako zamolila da uključite ove izjave u vašoj sljedećoj rezoluciji o Gruziji. Zahvaljujem gospođo veleposlanice. Gospodin Zilaze će isto tako se javiti za riječ kada budete postavljali pitanja. Sada ćemo započeti s našom raspravom. Zamolila bih zastupnike da ograniče svoje intervencije na dvije minute. Imamo veliku listu govornika i prvo bih dala riječ gospodinu Karimu koji predstavlja izaslanstvo dakle koje je zaduženo za odnose sa zemljama iz Južne Kavkaza. Gospođo veleposlanice, Zahvaljujem vam na vrlo jasnoj prezentaciji činjenica koje su trenutno postojeće. Pozdravljam sve što sam čuo i što ste iznijeli danas našim odborom što se tiče naše parlamentarne perspektive i, našeg izaslanstva kad kažete da je vrijeme da Europa se Europa snažno obrani ono sve što ona predstavlja. To je uistinu nešto što pozdravljaju svi zastupnici s kojima ja razgovaram u pitanju Gruzije. Međutim, nečim bi se još pozabavio. Određene detalje ste spomenuli tijekom vašeg izlaganja. To se odnosi na tekst koji je objavljen u pogledu ovog sporazuma između dakle društva, ja ću to tako nazvati, Rusije. Postoje izgleda dva različita teksta. To je nešto čime sam se jučer pozabavio sa veliposlanikom Salbom. Imali smo jedan poseban dogovor. Međutim, bilo bi nam uistinu zanimljivo čuti gruzijsku perspektivu. Čini mi se da Kad čitamo ta dva različita teksta, oni jesu e, različiti i to dosta značajno, Moglo bi se zaključiti da postoje elementi unutar abhaškog društva su drugačijeg stava u pogledu onoga što trenutno čini Rusija. Dakle, kako Gruzija gleda na to, i koji bi to bio savjet, dakle što bi Europska unija tu mogla učiniti u pogledu angažmana vezano s ta dva elementa. Hvala vam lijepa. Hvala gospodin Plenković još jedan puta, evo izvolite. Hvala gospođo Fotigavo što je gospodin e, upravo iznio nešto što sam i ja želio reći. Dakle, postoje dvije verzije tog teksta pa bi nam bilo dobro da se tu pojasni koji je u stvari onaj koji je dominantan što se tiče samih zaključaka i same bite stvari. Iako ste vi u svom uvodu to spomenuli, da li vi ovo vidite kao jednu vrstu pokušaja da se de facto legalizira ova aneksacija, odnosno aneksiranje Abhazije? Hvala gospodin Stetina. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice, gospođo veleposlanice, dragi gosti, kolege. Nedavno smo usvojili jednu rezoluciju u pogledu Gruzije koja je bila dobro promišljenja i ona je bila rezultat dugih pregovora. Jedno vrlo važno pitanje koje se pojavilo dok smo pisali tu rezoluciju je bilo nastojanje da se okupirani teritoriji Abhazije i Južne Osetije nazovu e, regijama koje su se odcijepile eh, separatističkim regijama. Mi smo se tome protivili i uspjeli smo u tome da ta rezolucija ne sadrži taj termin separatistička regija mi ih nazivamo okupiranim teritorijima, a ne regijama koje su se odcijepile, koje su se separirale i mislim da Europski parlament treba stvari nazivati pravim imenom. I nužno je, bilo je od početka nazivati stvari pravim imenom. I ja sam još 1990-ih bio u Južnoj Dakle, bio sam u Abhaziji i Gospodin De Zimba je tada vodio jednu skupinu e, ruskih e, vojnika dakle sa sjevera Soče i tu su bila oklopna vozila iz Rusije sa ruskim e, vozilima sa plavim beretkama koji su dovozili takozvanu separatističku municiju već je tada bilo jasno da se tu ne radi o separatistima, već da je to jedna regularna okupacija dijela suverenog teritorija jedne zemlje. Dakle, idemo stvari nazvati pravim imenom. Ako to ne učinimo, onda cijela serija koja je započela sa Abhazijom, išla dalje preko Čečenije, Južne Osetije, Krima, a sada vidimo da se isto to događa i u istočnom dijelu Ukrajine. To može sada nastaviti se tim tijekom. Zato idemo stvari nazvati pravim imenom i zamolio bih gospodina Ziladzu da ispuni obećanje koje je dao eh, veleposlanici i veleposlaniku dakle da nam kaže broj koliko ima ruskih baza i koliko ima ruskih vojnika u tom području da, upravo se što se tiče samog e, formuliranja, ja se ispričavam na greški. Gospodin Marakurok. Hvala lijepa. Ja bih se želio zahvaliti našim gruzijskim prijateljima na žuriranju svih informacija i Abhazija je kao jedan osjetljivi barometar e, tijekom rata. U Južnoj Oseti činvali smo isto tako to mogli povezati dakle imali smo separatiste koji su kontrolirali Rusi Isto se dogodilo i ove godine. Naše kolege iz parlamenta koji su predstavljane zemlje Zapadne Europe e, prije olimpijskih igara u Soči imali smo dakle premještanje na granici kako bi se provjerilo reagiranje međunarodne zajednice i u stvari se na taj način učvršivala okupacija Dakle, ako Rusija danas shvati da zapadne zemlje, pogotovo NATO, su neprijatelj protiv kojeg e, se treba agresivno ponašati ako mi nastavimo smatrati Rusijom partner kao prema partneru od kojeg imamo određena očekivanja to ne štiti naše partnere protiv e, kršenja naših interesa. Stoga bi trebali presati s takvim ponašanjem. Bilo bi Bilo bi teže razgovarati da su tu prisutni naši prijatelji, kada su prisutni naši prijatelji iz Gruzije, Međutim, ako vidimo što se događalo prije olimpijade u Sočiju gdje je došlo do premještanja na ruskim granicama, rezultira situacijom koju imamo danas. Jučer smo razgovarali o zajedničkoj vanjskoj politici Europske unije da bi trebali biti više proaktivni i ne toliko pasivni. sad uistinu moramo tražiti odgovarajući uvjerljiv odgovor s obzirom na to što Rusija čini. Ako to ne učinimo, opet će doći do jedne takve agresije. I isto tako moramo uzeti u obzir to da naši prijatelji koji su sada ovdje u ovoj dvorini će se inače nalaziti stalno u još težoj situaciji bez obzira na riječi, dijela, moramo i o tome razmisliti kako možemo brže djelovati. Dakle, moramo pokušati osnažiti naše odnose sa Gruzijom. Hvala lijepa. Lista govornika je vrlo duga, morat ću sada zatvoriti listu. Gospodin Van je sada na redu. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Naravno da mi se osjećamo, suosjećamo s Gruzijom u ovoj situaciji. Međutim, nažalost, tu nema ničeg novog e, kada govorimo dakle o tome, tu onda zamjenik ministra je bio u pravu, nije to ništa novo, dakle oni su okupirali teritorij i neće ga, i ne žele ga izgubiti. E, dakle, pokušat će ga aneksirati ili barem nešto slično tome ono što su rekli naši predstavnici već i glavni tajnik NATO je jasno, ali ako želimo izbaciti Ruse, što nam možete savjetiti? Što možemo mi učiniti? Barem kako bi se stabilizirala situacija ili barem kako bi se povratio vaš suverenitet. Hvala vam lijepa. Gospođa Slezing. Ispričavam se, nisam dobro razumjela moje ime onako kako ste ga izgovorili. Dobro, sad situacija je jasna, isto tako šiče stajališta Gruzije. Ja sam se malo informirala o ovome i pročitala neka stara izvješća, isto tako izvješće komisije recimo iz godine 2009 gdje je stanje malo više referencirano i iz tog izvješća bolje proizlazi da je u stvari bila činjenica da Gruzija je tada učinila prvi korak kada govorimo o tom e, ratu. Neću sada to sve skupa vrednovati, međutim postavila bih pitanje kako će se stvari sada dalje odvijati? Postoje li određena nastojanja da se ta izgubljena područja, bez obzira na to kako ih sad nazivamo, da recimo silom ih se povrati. činjenice da su se te regije nakon rata sve više orijentirale prema Rusiji i mislim da se to ne može samo tako reći da je Rusija okupirala ta područja. Dakle, moje pitanje je kako će stvari ići dalje? Da li se o tome razgovara? Na primjer, da se dugoročno možda izda jedna garancija da neće doći do nekog napada prema tim područjima ili se ipak planira kad tad vojno povratiti ta područja da li je takva jedna garancija da se neće napadati ikada dolazila u obzir ili bila promišljena? Hvala lijepo gospođo predsjedateljice, drage kolegice i kolege. Prvo bih se želio zahvaliti njenoj ekscelenciji na ovom briefingu i pogledu ih vrlo dramatičnih okolnosti. budimo e, pošteni, nije to ništa novo, samo jedna nova faza dobro definirane i dobro provedene ruske strategije da se prvo stvore sukobi, onda se stvari zalede ili smrznu tako reći i onda se koriste vojna sredstva kako bi se preuzela potpuna kontrola nad teritorijem koji je u skladu sa međunarodnim pravom okupirani teritorij. Možemo mi sad tu koristiti različite izraze, osjećaje, ali ne možemo zanemariti stvarnost što se tiče međunarodnog prava, ali isto tako u pogledu strategije. istinu ovo jedan novi obrazac i taj novi obrazac će se vjerojatno koristiti i na drugim mjestima. E, vi ste upravo spomenuli Kraznistriju. Moramo uzeti u obzir da istočna Ukrajina može biti jedna nova scena za provedbu opet takozvanih smrznutih konflikata. To je čisto jedna strategija i djelovanje koje ne mijenja samo ravnotežu samih sila, već e, narušava cjelokupnu ravnotežu i to ne samo lokalno gledajući. Stoga bih rado rekao onima koji još uvijek kupuju određene iluzije, možda Rusija koristi zemlje gdje postoji e, jedna zajednica koja govori ruski kako bi se potencirali takvi sukobi i onda provodi drugu i treću fazu. I to je veliki sigurnosni rizik za države članice Europske unije. Ne budimo naivni. Treba biti svjesni te opasnosti. I sada jedno pitanje gospođi veleposlanici i vojnom predstavniku. Kako da li vidite da isto takovo postavljanje e, ruskih snaga na Krimu služi tome da se postavi na drugačija ravnoteža na Krimu ili je to isto tako jedan uvod u daljnu vojnu ofenzivu? Gospodin Landsberg. Hvala, gospođo veleposlanice. Uistinu nam je zadovoljstvo što ste danas ovdje s nama. I ovo je dobro vrijeme da se svi podsjetimo da ono što vidimo danas u Ukrajini je započelo 2008. još u Gruziji sad smo u Europskom parlamentu gdje otvaramo jednu novu stranicu što se tiče daljnjih odnosa između Europske unije i Rusije i dobro je tu sad razgovarati s vama kako bismo bolje razumljeni kako definirati naše odnose s Rusijom i koje bi trebalo biti stajalište Europske unije u tom pogledu što se tiče isto tako i vaše regije. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Kako vidite ulogu Europske unije? Vrlo konkretne korake koje bi trebali poduzeti kako bi pomogli u rješavanju tog problema. Jer 2008. bih ja rekao da je tu bio čitav nisi želja, vrlo brzo je to onda i zaboravljeno kada govorimo o Europskoj uniji. Možda se ne bi trebala ta situacija opet ponoviti u Ukrajini. Dakle, koji bi to onda bio vaš savjet i vaš recept? Hvala vam. Gospodin Nart. verdad que la ocupación de Abjasia y Osetia es una fractura de la legalidad Siguran sam okupiranje Abhazije kršenje međunarodnog prava. Međutim, pitam se mm, sam koliko, koliko smo realistični vezano u situaciju u regiji. Prema kojem, dakle, mm, legalnost može biti u skupu sa E, realnoš u ovom slučaju. Već 50 godina e, Izrael e, se ponaša na određeni način, stvara određenu situaciju na terenu, a razlika je u tome što Izrael nikoga ne sankcionira, Rusiju da. 50 godina to već traje, a nitko ništa nije rekao vezano uz Izrael. Dakle, moć i e, snaga na terenu i legalnost e, dvije su različite stvari. Dakle, ona ponekad se koristi kako bismo ignorirali stvarno. Za mene postoji fundamentalna razlika e, između Ukrajine, Moldave i Gruzije. Dakle, vezano uz teritorijalni integritet, moje mišljenje e, vezano uz Moldaviju i Ukrajinu je takvo. Dakle, na temelju potpisanih ugovora e, ugovor koji je potpisala Rusija vezano uz priznavanje teritorijalnog integriteta Gruzije i Ukrajine proizašle velika promjene velika promjena e, u odnosu na trenutačnu situaciju. Dakle, e, Rusija sada mm, prodire na tuđe teritorije. Kako možemo reći da je to napredak, da je to e, nešto što unapređuje političku e, politiku te države. E, kako SAD smatra da je isto tako sigurnosni prostor Panama koju su isto tako, e, su tako prodrli kada je ono direktno upala njihovu sigurnosnu područje. Uh, there is nothing new on the... E, ništa novo na istočnom frontu. Nije započelo 2008 to je započeto 1991. 1992. kada su se prvi smrznuti konflikti zagrijavali pa onda zagrijali pa onda opet smrznuli onda se nastavlja taj obrazac e, i stalno se situacija može opet smrznuti ili ugrijati ili postati vrućom to je ruska strategija kako bi se utvrdili određeni interesi u pogledu teritorija koje okružuju Rusiju i nažalost čini se da Europska unija se ne može na pravi način postaviti prema tim izazovima i prijetnjama od strane Rusije. Ono što bi bilo vrlo važno je da Europska unija u suradnji s nato ima jedan globalni opsežan pristup prema ruskoj politici agresije. I vidimo što se danas događa u Europi i sve europske zemlje i zemlje NATO bi trebale shvatiti da će se to nastaviti. Da se ne možemo suprotstaviti ruskoj politici samo deklaracijama i riječima moramo sada početi djelovati. To je jedan novi hibridni hladni rat koji imamo danas opet u Europi. Moramo uvesti nove sankcije, nove vojne mjere i moramo reagirati svim nužnim mjerama s obzirom na to što Rusija radi u Europi. Hvala vam lijepa. Hvala. Prije nego što dam riječ opet je njenoj ekscelenciji i gospodinu Dzenaladzevu. Željela bih vas informirati da ćemo e, sigurnost u, pogledu područja Crnog mora e, raditi na sličan način kao što smo nedavno razgovarali o sigurnosti Baltičkog mora toga ćemo se onda moći pozabaviti tim problemom e, iz jedne šire druge perspektive. Dakle, to je samo u skladu sa čitavim nizom današnjih komentara i morat ćemo se pozabaviti jednim potpuno novim modelom rata iako su simptomi bili vidljivi i jesu vidljivi već čitav niz godina. I sad ćemo uistinu morati djelovati. Gospođo veleposlanice, izvolite. Thank Hvala vam lijepa, hvala vam na vašim zanimljivim pitanjima i komentarima. Pokušat ću što više na njih odgovoriti. Dopustim mi da započnem sa dva računa teksta i sa reakcijom unutar abhazijskog društva o ovom takozvanom sporazumu. Točno je da je postojala prethodna verzija tog teksta, također je imala naziv e, sporazum o integraciji, a sada govorimo o savezu i strateškom partnerstvu. Ta ranija verzija teksta je izazvala određenu razinu nezadovoljstva, uključujući o takozvanom opazijskom parlamentu. E, to je bila tema rasprava Nekoliko članova i predstavnika Pazijskog društva su izrazili svoju zabrinutost i rekli da misle da je to nešto što, je, što seže previše daleko za njih i htjeli su uvesti određene izmjene. To je istina, izmjene su uvedene, ali ja mislim da su to izmjene kozmetičke primjene. Doduše ta riječ integracija se sada ne pojavlja u naslovu, ali sve ono što sam rekla je kada pogledamo ovaj završni tekst, takav da se zapravo radi o integraciji. Radi se o integraciji Abhazije u socioekonomski, politički i vojni prostor Ruske federacije. Bilo je još drugih promjena, na primjer, to je uključivalo također i olakšano e, dobivanje abhazijskog za prazijske državljane dobiju e, rusko državljanstvo. To je sada izuzeto, ali kako će se riješiti cijeli taj zakon o državljanstvu, to se teško sada može nazazati u praksi. Finalna verzija je dakle doživjela određeni niz promjena, ali ono što ja imam to je dakle posljedna verzija i tu moram to potvrditi, to je sporozum o de facto integraciji. Jer Rusija je prije priznala Abhaziju kao nezavisnu državu, iako je to bila samo na nezavisnost, ovo je sada još i korak u naprijed i kao takav bit će ga vrlo teško zatim e, vratiti na staro. Mnogi su pitali što trebamo napraviti, imamo li neki recept. Nažalost, e, mi nemamo nikakav magični recept, vrlo je složena situacija, ali ovaj razvoj, iako nije možda nov, donosi jednu novu, novi element u e, cjelokupnu situaciju i bit će doista teško ga poništiti i vratiti se na ponovno mirovni proces. Naravno, nažalost ono što je Rusija učinila je da je ona zapravo jamčila nedovršetak mirovnog procesa. Niz godina nismo imali pravu priliku kako bi raspravili, kako bi doživjeli, kako bi uspisali sporazum sa pazijskom stranom u najbolje namjeri, a da od treće države nismo doživjeli nekako pitanje vojno ili civilno. Ne znam kako bi bio ishod da je došlo do takvih razgovora, ali nisu stvoreni potrebni uvjeti za ovakvo rješenje što se tiče Abhazije i Južne Osetije. I razlog za to je prije svega uplitanje Ruske federacije na ovakav način e, na koji je ona to učinila. Sada sa ovim takozvanim sporazumom o pridruživanju e, to će biti još i složenije nego prije. Zapravo Abhazija preuzima upravljačke strukture od Ruske federacije isti je zapovedni lanac, imat ćemo patroliranje granica, granice će se pojačati, krećemo se prema stvarno fizičkom odjeljenju Abhazije od Gruzije. Možda ćemo reći da to nije ništa novo, ali vrlo je važno odgovoriti i reagirati na to, jer to je upravo i ona logika, Biste sve čuli o Abhaziji, to nije novo, pa eto, idemo dalje i e, nemojmo primijetiti stvari koje se događaju i zatim na kraju imamo feta kompli, dovršen čin i onda se s njim moramo obračunati jer ćemo to svi morati učiniti u jednom trenutku. Mislim da je to bio jedan od glavnih razloga zbog kojih sam vam se htjela obratiti. Jer iako ova priča zvuči poznato, to je sada korak unaprijed. I mislim da je važno to zadržati na umu, važno je posjetiti tu državu koja podzima taj korak na to da ju međunarodna zajednica promatra. Međunarodna zajednica nema trenutno dobre alate na raspolaganju, to je istina. Nije lako odgovoriti na ove izazove koje nam predstavljaju ruske aktivnosti, ali moramo zajedno razgovorima i moramo ovu priču o Abhaziji uključiti u našu računicu kada razmišljamo o rješenjima, kada vi razmišljate o rješenjima, jer je to sastavni dio iste slike. Ono što se dogodilo 2008. godine, tko god je započeo rat, što je u ovom trenutku potpuno se nevažno, ali složit ću se sa procjenom da e, se Gruziju isprovociralo da uđu u taj rat i e, postoje i izvješća koja o tome izričito govore. Naravno, razne su perspektive i da, postoji i volja samog apazijskog naroda, ali stvarnost je također takva da je većina ljudi koji legalno su stanovnici Abhazije da žive u izgnanstvu. Dogodilo se etničko čišćenje i to etničko čišćenje je sada irreverzibilno. Ako govorimo o demokratskom izboru abhazijskog naroda, onda ti ljudi imaju pravo vratiti se na to područje i sudjelovati u donošenju odluka. Inače imamo izričito nepravedno stanje stvari, a to je slučaj danas. Da, gospodine Nat, spomenuli ste zapravo tu stvarnost na terenu, kako se gleda na, kako Ruska federacija gleda na tu regiju, da je to njihova interesna sfera, njihova sfera sigurnosti i da se na to tu pliče. Naravno da se tu radi o percepciji. I znam da taj način razmišljanja u zadnje vrijeme pomalo ulazi u modu. Zaboravili smo na realizam i na političke kalkulacije, možda smo čak e, uznemirili ustanovljen red, možda u tome pridonosi Europska unija, ali sada imamo dakle, 20 godina nakon raspada Sovjetskog saveza i nakon kraja hladnog rata možemo reći da je došlo do napredaka Postoje države koje krše međunarodno pravo, no to ne znači da bi to kršenje trebali prihvatiti i da bi ga trebali primijeniti na sve. Kršenje bi trebalo svakom prilikom osuditi. To što jedna država krši međunarodno pravo ne znači da ju smijeni kršiti neka druga. Interesne sfere, taj pojam postoji, da, ali došlo je do promjena, mi živimo u drugačijoj situaciji. Ovu sferu na koju ste se vi osvrnuli i na koju se Rusija referira, to je nešto što pripada 19. stoljeću, što pripada razdoblju hladnog rata. A danas mislim da je to zastarjalo. Za Europsku uniju koja se postavlja kao normativna snaga, vrlo je važno da brani, da štitite norme. Nije dovoljno samo doma primjenjivati te norme, reći eto mi se dobro ponašamo oko doma i to je takvi kakvi jesmo. Biti normativna snaga znači isto tako da se brane te norme kada ih drugi dovode u pitanje. Mi ne govorimo tu o ekspanziji NATO saveza. Gruzija je pokušala postati članicom NATO saveza, ali nije u tome uspjela. I trenutno razgovaramo o približavanju Europskoj uniji. Govorimo o izborima koje su napravili naši vlastiti državljani, to je vrlo jasna opredjeljenost, to je pitanje vezano s to u kakvoj državi žele živjeti gruzijski stanovnici. Naravno, to je vrlo teško za nas, jer teško nam je reći da mi sad živimo u toj interesnoj sferi, da to trebamo prihvatiti. Mi se s tim ne možemo složiti i postoje oni koji će, koji će to i zastupati. Hvala vam. Gospodine Zuladan, molim vas da se vi također nam obratite. Postojalo je pitanje veznih uz e, ruske vojne baze u Gruziji. Pružit ću vam kratku informaciju o njima u okupiranim regijama Gruzije. Broj ruskih vojnih baza se kreće oko dakle 4200 vojnika u Južnoj Oseti i 4500 vojnika u Abhaziji. Osim toga, prisutno je isto tako i 1325 e, ruskih e, vojnih e, graničnih službenika u Južnoj Oseti i 1225 takvih službenika u Abhaziji. Imali smo 11.000 215 ruskih vojnika i e, graničnih e, policajaca koji su sve skupa se na okupiranim regijima Gruzije. U regiji južno dakle regija Činvali, imamo takozvanu četvrtu vojnu bazu koja je opremljena modernom novom opremom tehničkom opremom. Imamo oko 50 e, borbenih tenkova, 160 e, pješadijskih vodija, vozila. Imamo i određene broj projektila. 152 mm haubice i imamo isto tako jednu diviziju od 300 e, mm raketnih basača. Zatim imamo raznih isto tako razne opreme poput buk projektila, atakeli, helikoptere. U Abhaziji postoje oko 50 borbenih tenkova T-90, to je nova verzija 145 pješadijskih kamiona, to jest vozila, 160 APC-a, dvije divizije haubica. Isto tako i sustavi poput e, sustava štita i S-300, to je raketni sustav te jedna divizija raketa, balističkih e, raketa te borbenih helikoptera. U ovom trenutku Rusija ima određeni broj isto tako vojnih jedinica i ofenzivne opreme na području Gruzije što je dovoljno da započne E, da bi, ako bi započela vojni napad na Gruziju. Također imamo e, raspon od 48 do 72 sata da obnovi te snage na području e, odbjegih regija. Zato Kremlin mora donijeti političke odluke. Radi se o nekom uzroku e, koji će se smatrati prokacijom ruskog prisutstva na tom području i zatim tomu se može koristiti kao izgovor za daljnje aktivnosti. Hvala vam. Hvala vam gospodine Đinaladza. Sada možemo imati vrlo kratak drugi krug. Ja bih također htjela postaviti pitanje. Gospođo poslanice, možete li nam možda reći nekoliko riječi o trenutnom stanju stvari vezanih uz e, ženevske razgovore. Što se tiče gruzijskog e, stava, jeste li ga uspjeli predstaviti u tom formatu, a isto tako i situacija interno raseljenih osoba iz e, Južne Osetije i Abhazije. Znam da je to vrlo važno pitanje za Gruziju. Iz mog iskustva ja jasno vidim da te osobe svojom domovinom smatraju te regije, Abhaziju i Južnu Setiju, da to smatraju pravim mjestom za svoj život. Iako ih se naravno dobro tretira u Gruziji, oni namjeravaju vratiti se u svoje domove, ne smatraju to stalnim rješenjem i smatraju da je to samo po sebi razumljivo. Hvala vam. Ako neko želi sudjelovati u drugom krugu, izvolite. Gospodin Castaldo, izvolite. Grazie, prezident. Zahvaljujem, gospođo predsjedateljice. Hvala, ekscelenciji na odličnom govoru koje nam je zaista temeljito prikazao situaciju. Htio sam vam eh, zatražiti mišljenje o scenariju koji se jako brzo mijenja na Crnom moru. Evo, jučer smo čuli vijest eh, Putin, odnosno Kremlin, odustao od South Stream e, plinovoda i da je e, sistemu e, osmislio novu mogućnost plinovoda prema Turskoj. isto tako Azerbejdžan, isto tako saveznik Turske, ima sada nova nove ideje vezano uz Armeniju. Znate što se dogodilo sa rušenjem helikoptera. I, i kao treća stvar, u svemu tome imamo taj takozvani sporazum između Abhazije i Rusije. E, ovdje bi postoji rizik e, da se Kalka zaista e, zapali. Kako je vaša procjena ovog scenarija? Da li mislite dakle da će Rusija intervenirati na u ovom sektoru e, u širokom smislu ili se samo radi o igri kako bi se pojačala e, napetost e, i kako bi se moglo dakle prevagnuti odnosno dakle kako bi se na diplomatskom planu moglo jače djelovati. Zahvaljujem. Mr. Nart, once more and... Gospodin Nart još jednom i gospodin Kins se tako javio pa ćemo s ovime zaključiti popis govornika. Podržavam eh, zastupnika Kastalda i slažem se s njegovim mišljenjem. Pitanje, eh, može li eh, vojna napetost se povećati vezano uz Rusiju na, na svjetskom području, a isto tako vezano uz Armeniju koja je važna ruska vojna baza? Hvala vam. Mene zanima kakav je vojni potencijal Rusije. Mislim, to je vojni potencijal koji je jako ofenzivni, koji se jako lako i brzo može primijeniti, a ja bih zapravo to pitanje preokrenuo i htio bih reći, prespitati koje su se promjene, promjene dogodile u gruzijskoj vojsci, to je bitno. Da je Ruska Rusija dobro opremljena, to znamo ali isto tako znamo da je u prošlom sukobu gruzijska vojska bila slabo opremljena ili su među tu nešto promijenilo. Hvala vam. E, gospođo veleposlanice, gospođo Cinaladze, izvolite, možete odgovoriti na pitanja. Hvala vam lijepa što se tiče ženevskih e, razgovora. To je za nas iznimno važan format jer je to jedini format, jedini međunarodni format unutar kojeg možemo razgovarati o situacijama veznih u sukobu u ovim e, regijama. To je vrlo teško. Moram reći da ovi razgovori se ne odvijaju uvijek dobro. Prošli put e, su se rasprave održale. Usredotočili smo se na neke od najproblematičnijih pitanja, to je e, trenutno još više definiranje granica i posljedice koje to ima za lokalno stanovništvo. Isto tako još jedna vrlo važna tema unutar ženskih razgovora kada se radi o prvoj radnoj skupini je e, gruzijsko uzajamno obećanje o nekorištenju e, nekorištenju svojih vojnih e, snaga. Neko mi je to pitanje i ja sam rekla, ja mogu reći da ne, dakle imali smo unilateralno obećanje da nećemo koristiti e, e, vojno rješenje. To smo se obvezali unutar ženskih razgovora, i u Rusiji još uvijek očekujemo e, odgovor. Ali vidimo da je Rusija pojačala svoju vojnu prisutnost u Južnoj Osetiji i Obhaziji. Imamo i radnu skupinu broj 2, tu se radi o humanitarnim pitanjima, pitanju materijalnih jezika, na primjer, o tome se raspravljalo. Vrlo teško je pitanje isto tako i povratak e, prognanika. Naši partneri u tim e, raspravama su predstavnici de facto cijepljenih regija. Oni ne žele previše o tome raspravljati i stoga tražimo razne rješenja s kojima bismo mogli ići dalje. Situacija prognanika općenito na području Gruzije takva da su našli privremene domove, ali kao što ste i vi spomenuli, gospođo predsjedavateljice, to su samo privremeni domovi, možda za neke među njima više ne, ali ipak imali smo e, nekoliko valova prognanika u raznim razdobljima tijekom 90-ih i e, posljedne 2008. godine. Vidimo mali porast novih obitelji i novopriseglih prognanika zbog e, ovih definiranja granice, zbog toga što e, žice i granice prolaze zapravo njihovim šima. Vlada pokušava učiniti sve što je moguće kako bi im pomogla, kako bi im omogućila normalan život i mi smo u tu svrhu primili i veliku kućinu podrške od Europske unije, zato je, zato je gruzijska vlada veoma zahvalna. Što se tiče e, pojačanog prisustva Rusije na području Crnog mora, što to znači za sigurnost i odnos moći, to je vrlo teško reći. Namjerava li Rusija koristiti dalje e, vojna rješenja, to je teško, ali jedno je jasno, Rusija je opadovano pokazala svoju spremnost da koristi takvu vrstu vojnih rješenja kako bi ostvarila svoje ciljeve. Prvi put je to počinjeno u Gruziji 2008. godine na dosta otvoren način i sada ponovno. Dakle, reći da se to neće ponoviti, mislim ja za to nemam nikakav argument. Mislim da je 2008. godine najveći šok, a možda i sada još i više, bila upravo ta vojna agresija koju Ruska federacija koristi protiv susjednih država. Jednom kada se tako nešto iskoristi, ne postoje nikakva jamstva da se to neće ponoviti. Ovisi o tome koji su njihovi motivi, koji su interesi koji će pokušavati ostvariti. Ta situacija, preuzimanje Krima, uspostava e, ovlasti u Abhaziji naravno mijenja odnos moći na području Crnog mora. Radili se o velikoj promjeni ili jednostavno o nekakvim posljedicama, to je teško reći, ali mislim da je svaki, svaka promjena odnosu moći zapravo značajna i to ukazuje na to da Rusija želi biti dominacijska snaga na području Crnog mora, da se zemlje trebaju okrenuti prema istoku, da trebaju poštivati e, njenu dominantnost. Hvala vam, gospodine vojni predstavniče. Mi smo iz velike zaključke iz 2008. godine, te smo promijenili našu vojnu doktrinu i naše programe vojnog obučavanja kako bismo povećali našu sposobnost e, provođenja vojnih operacija poput e, obavještajna služba, zajedničko zapovjedništvo, obrana na području zakoplovstva. A naša glavna namjera je pokrenuti e, proces transformacije u našim posebnim jedinicama kako bi povećali e, njihove, e, njihov, njihov kapacitet. Hvala vam. Zasekljeno su oba izlaganja, kako gospođe veleposlanice, tako i gospodina vojnog predstavnika Gruzije u misiji pri Europskoj uniji nam dali razloga za uzimanje danjih inicijativa, Zasigurno ćemo uključiti ovu temu kada se sastavimo u okviru prošlenog predsjedništva, kako u odboru AFE, tako i u odboru SEDE, e, te sam isto tako sigurno da će izaslanstvo nastaviti raditi na ovim pitanjima te da će ostati s vama u kontaktu, gospođo veleposlanice, gospodine vojni predsjedniče. Hvala vam što ste došli na ovaj sastanak odbora SEDE.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 Ladies and gentlemen, please be seated. Dame i gospodo, molim vas sjednite. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Sada možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Htjela bih srdačno pozdraviti gospodina Keneta Dina, Gospodin Din je već jednom bio prisutan na jednom sastanku odbora za vanjske poslove i govorili smo o misijama Europske unije. Sada, sada je tema naše današnje razmjene gledišta Europske civilne misije, stanje stvari, i uh, zadovoljstvo mi je pozdraviti gospodina Kenesa Dina, zapovjednika za civilne operacije i uh, ravnatelja CPTC-a. Izvolite, predajem vam riječ. Zahvaljujem vam na ovom pozivu. Dakle, pokušat ću biti kratak e, i s druge strane iznijet što više podataka i onda možete kasnije vi iznijeti vaše pitanje i komentare. E, ja bih čisto zemljepisno poslagao ove misije. Prva je ova zadnja koju smo započeli 1.12. dakle najnovija, dakle naša savjetodavna misija u Ukrajini, e, u Ukrajini, EUAM. Dakle, prije dva, tri dana smo u stvari započeli, lansirali to. Gospodin Kame Mišeju vodi i ta misija postoji kako bi pomogla ukrajinskim vlastima da im pomogne u smislu strategije, politike, upravljanja i problema vezano dakle uz situaciju bazirana je u Kijevu nije planirano da se ide izvan Kijeva e, govorilo se dosta tome u godinu dana bi trebao postojati strateški pregled ili analiza s obzirom na mandat i profile te misije što će onda pomoći da donesemo daljnje odluke kako bi se mogli onda i dalje fokusirati na Kijev. Dakle, radi se o uspostavljanju dobrog upravljanja, da se smanji korupcija na razini vlada, dakle isto tako što se tiče pravosudnih tijela, radi se o ljudskim pravima, o primjeni standarda Dakle, da se uspostave dobri standardi europske prakse i da postoji određena odgovornost e, kada govorimo isto tako o policiji i drugim tijelima. E, misija ima mandat od dvije godine, ali kao što sam rekla, to će se pregledati za 12 mjeseci kako bi se moglo to refokusirati ako bude potrebno i, i proračun je od 13,8 milijuna eura 100 i jedna osoba dolazi dakle iz međunarodnog e, e, područja, 75 je lokalno zaposlenih koji će sudjelovati u toj misiji. E, Eulex Kosovo je sljedeća misija. Ja sam u prošli ponedjeljak to iznio na AFET-u i isto tako na odboru za proračun E, i tu ste mogli vidjeti neke nedavne članke. Misija se i dalje fokusira dakle na e, reformu diljem Kosova, ali s posebnim fokusom na e, sjevernu, na Mitrovici što je vrlo važno. E, odnosi se na upravljanje granicama, carinske kontrole, ali isto tako reforma policije. To je jedina misija sa egzekutivnim e, mandatom, izvršnim mandatom i tu su onda sadržani određeni izazovi jer e, to je vrlo težak mandat e, upravo s obzirom na taj element. Dakle, ta misija će vjerojatno završiti dakle, u lipnju 2016. a 2015. će vjerojatno već isteći ovaj izvršni mandat. I onda će prostati još s kojih 13-14 mandata Mesije. Tu je, misli, to je jedan posebni aki element koji se naziva e, e, posebnim e, snagama za istraživanje i te snage su dio li taj task force dio Eulexa na Kosovu s obzirom na izvješće koje smo imali 2011. vezano uz trgovinu ljudima i isto vezano uz ratne zločine, otmice, ubojstva, vezano uz rat 1999. Dakle, to je vrlo važan mandat i nadamo se da ako dođe do bilo kakvih e, optužbi da e, ćemo to moći rješavati na sudu u nizozemskoj. Dakle, to je bio jedan nekadašnji dogovor između Kosova i nizozemske i nadamo se da će do toga doći u lipnju 2015. Međutim, to sve uistinu jako puno košta. Taj task force zahtjeva puno novca, 180 milijuna eura tijekom pet godina. Sada ću preći na sljedeću misiju, a to je Gruzija. Mislim da ste upravo imali E, razgovor o tome, ja mogu što može samo nadopuniti EUMM u Gruzi postoji od 2008. to je vezan e, sporazum iz tog e, razdoblja i treba se osigurati da sve stranke tog sukoba poštuju taj sporazum. Što to znači? Da naša misija ima dakle preko 200 ljudi koji sudjeluju neka vrste nadzornici granica. Dakle, nastoji se smanjiti ti, dakle, te glasine, dakle, što jedni drugima rade, ali to je čisto jedna vrsta monitoringa. E, ne znam što je bilo rečeno tijekom vaše prethodne rasprave, ali to je jedan vrlo važan instrument e, za europsku politiku vezanu uz Gruziju i tu regiju. Postoji još jedan daljni instrument e, za Južnu Osetiju, ali nažalost e, nije primjenjiv u Abhaziji. S obzirom na ovaj nedavni sporazum s Rusije i, i Abhazije, to će spriječiti suradnju u određenom smislu kada govorimo o Abhaziji i Gruziji i međusobnoj suradnji, situacija nije baš pretjerano olakšana, ali postoje neke dobre vijesti kada govorimo recimo o nekim medicinskim aspektima, e, recimo vezano uz djecu školske dobi, u pogledu prelaska granica ali nastoje se postaviti određeni prioriteti veđano uz normalizaciju situacije i nastoji se spriječiti daljne neprijateljstva na tom e, području. Ta misija je produžena daljne dvije godine. Idemo sada na misiju, na misiju u e, EUPOL COPS koja košta 9,8 milijuna eura e, po godini. To je naša najstarija misija koja je započela 2006. To je misija koja se fokusira na palestinsku e, administraciju na zapadnoj obali. Dakle, e, Gaza, zapadna obala, međutim sada se to ograničilo na zapadnu obalu dva su mandata pokušava se reformirati pravosudni e, sustav e, e, suradnja je tu sa sudovima ali isto tako sa policijom postoji sedam različitih instrumenata vezano uz to okupunano područje ali EUPOL kops se ograničava na određeno područje i tu smo mogli postići određene rezultate Imamo i jednu daljnu, e, manju misiju u Somaliji EU NAFOR e, koja je 900.000 eura godišnje dakle vrlo je važan za sam e, razvoj tu imamo jedan daljni projekt koji pomaže dakle u povratku stanovništva u određene regije dakle što se tiče samog prijelaza Rafa Dakle, tu imamo jedan mogući model s obzirom na Schengen, jedan manji katalog koji bi se mogao i tamo upotrijebiti na graničnim prijelazima ali obe misije s obzirom na konflikte u kolovozu e, će se možda izmijeniti što se tiče isto sudjelovanja u Gazi. Dakle, trebamo sad uzeti određeni otisak, vidjeti kakva je situacija s obzirom na druge granične prijelazne, ne samo s obzirom na Rafu. Dakle, evo čisto nastojimo razumno planirati kako bi se mogla situacija poboljšati. Idemo sada daljnu regiju. Sada ću pokriti afričke misije, Mali, EUCAP, e, postavljen 2013. To je deseta misija koja govorim E, službeno ćemo započeti 15. 16. siječnja želimo i za sada identificirati određene e, partnere za razgovor, ali ćemo se fokusirati na reformu policije, dakle nacionalne garde unutar Malija, tu puno toga treba učiniti vrlo je važna stabilizacija i integracija tu imamo dakle u tom smislu jednu integraciju od stane UN-a e, dakle imamo e, UN koji je tamo prisutan pa nastavimo onda stvari ne duplicirati prvih 12 mjeseci će se e, misija fokusirati više na administrativnu stanu dakle što se tiče dakle e, policije, nacionalne garde, ljudskih resursa Sada su u Bamaku, ali vidjet ćemo da li će se možda preseliti na sjeverni dio e, zemlje vezano čisto uz e, voljnost država članica se ide izvan Bamaka. Imamo isto tako jednu misiju vezanu uz obuku i pokušavamo nekako pojačati tu sinergiju između različitih e, misija kako bismo imali jedan bolji zajednički pristup Idemo sada na e, EUCAP Nestor misiju za izgradnju dakle, kapaciteta i institucija. To imamo jednu novu vojnu e, misiju što se tiče samih pomorskih e, sila vezano uz vojne snage. Dakle, tu imamo čitav niz obuke vezano uz obalnu stražu, mornaricu, i tu je pet zemalja koje je uključeno Somalija, Kenija, tu je fizička prisutnost, Sejšeli i išeli vlada se dogovorila s obzirom na to, međutim fokus je na 2015. i na Somaliju. Tamo ćemo se prije svega fokusirati. Prije dva mjeseca smo otvorili jedan manji ured u sektoru 7 u Somaliji. Želimo e, dakle upravo sa njihovim snagama provesti jedan jači trening, a krajem studenog smo otvorili jedan manji e, ured u Mogadišu samo pet ljudi radi, ali nadamo se da će se to povećati tijekom 2015. I nadamo se da ćemo u siječnju moći to osnažiti i ubrzati. I imamo isto tako EU izaslanstva i predstavnike tamo kako bismo osnažili naše prisustvo i ne bi došlo do bilo kakvih kontradikcija. Što se tiče Afganistana, Eupola. Mislim da smo od 2007. tamo prisutni, ako se ne varamo 17.6. i ulazimo u posljednje dvije godine kada ćemo se ponovo refokusirati na tri linije djelovanja ili aktivnosti, dakle kontinuirana reforma afganistanske policije, institucionalne reforme ministarstva unutarnjih poslova, to bih želio biti otvoren i iskren i reći da imamo snažnu e, američku prisutnost u tom dijelu. Ali bilo bi bolje da civili vode e, samu administraciju. čisto da postoji određena možda vojna podrška. I treći je razvoj boljih odnosa kada govorimo o samom tužiteljstvu. Policijska reforma je bitna, ali isto tako onda reforma u području pravosuđa je vrlo važna, jer inače nećemo imati održive rezultate. Dakle, ta misija bi trebala završiti 31.12.2016. Trenutno je u Kabulu i, na sjeveru i sjeverozapadu zemlje Mazi Šarif i, je isto tako lokacija gdje imamo e, njemačke vojne trupe koje će se povući 2015. Dakle, to je 2015. 15. ćemo nastojati identifirati određenu pomoć kako bi mogli pravovremeno to strukturirati tu pomoć jer će onda delegacija Europske unije preuzeti isto određeni dio poslova. I na samom kraju, ali ne manje bitno, Libija, to je dakle EUBAM Libija, vrlo teška misija koja je započela 2013. i ima mandat do 2015. Ali to je vrlo teško operativno područje 11. se odlučilo smanjiti tu misiju na 17 zaposlenika i oni su pokušali identificirati vjerodostojne partnere e, kako bi se mogla postaviti ta misija. Međutim, čitav niz e, partnera jednostavno više nije tamo, nije prisutan s obzirom na određena događanja, pa pokušavamo obaviti određeni posao u Libiju, Tripoliju, ali neke situacije nam to nisu omogućile, postoji određena inicijativa od strane UN-a, one su vezano uz neke zračne luke i dalje ćemo tu proširiti naše napore. šesnaest ili sedamnaest prosinca ćemo odlučiti o budućnosti te misije. Neke države članice žele zatvoriti tu misiju, neke žele i dalje održati. Neke države članice su blizu Libije i onda žele održati tu misiju što je duže moguće. E, proračun je 26 milijuna eura. Dakle, vezano Dakle, to bi trenutno bila situacija što se tiče ovih naših, nazovimo ih, devet i pol misija. Hvala vam lijepa. Zahvaljujemo zapovjedniče. Sada ćemo započeti s našom raspravom i razmjenom mišljenja. Prvo bih zamolila gospodina Zdrujevskoga da se javi za riječ. Pani mam... Hvala lijepa gospođo predsjedavateljice. Imam četiri pitanja. Prvo se pitanje tiče pitanja proračuna. Sada smo na kraju proračunske godine, već se nalazimo u prosincu. Imamo 9,5 misija, imamo za to i proračun, znamo da su mali troškovi bili viši, možda bi ovi sada reducirani troškovi u Libiji mogli dovesti do neke uštede, ali naravno da je proračun u skladu sa planom za ovu godinu, za 2014. godinu. A sljedeće pitanje je Ukrajina-Kijev, točnije rečeno. To je misija koja je tamo pristigla nakon predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Kako vi procjenjujete situaciju u Ukrajini? Kao prvo, je li moguće primijetiti što se događa, na primjer, i u regiji Donbasu? Možda bi bilo tamo moguće isto tako i pružiti pomoć civilnom stanovništvu, prije svega u skladu sa, to u dogovoru sa ukrajinskom vladom. Možda bismo mogli pružiti pomoć također i kada se radi o e, prekidu isplata mirovine kao što se trenutno navodno događa u, u regiji Donbasu. Zatim jedinice za brzo djelovanje i Gruzija. Što je s tim jedinicama za brzo djelovanje? Nedavno smo još mislili da s ruske strane postoji snažan vojni angažman, da se tu dovode mnogo vojnika, imamo vrlo dobru opremu Rusije. Kada pomislimo na tenkove i na druge više ofenzivne vrste vojne opreme, kako izgleda naša sposobnost reagiranja ako dođe na nekih iznenadnih događaja? Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospodine Nart. Vamos. Quería hacerle algunas preguntas respecto a alguna de las misiones. Eh, ¿Qué sentido tiene mantener una misión en Rafah? koliko ima smisla održati misiju Rafah? Budući da Izrael u Gazi održava situaciju potpune izolacije koliko je imalo smisla zabraniti ulaz, e, mislim koji sam ja isto sudjelovao, budući da vlada Izraela e, namjerava održati prijateljske odnose s nama, ali u isto vrijeme ne dopušta ulaz Europskom parlamentu, budući da e, se dakle da, da ona država da, da, dakle da Izrael održava tamo financijski koliko ima smisla tamo zadržati u mislim zatim Također, govorili smo dakle, o Afganistanu. Mm, imamo dakle vezano uz e, imamo državno stajalište vezano uz e, Arif, e, što je dakle za nas poznati sugovornik iz još iz vremena iz ratnih vremena kako je moguće da tu osobu držimo kao sugovornika nastavimo dakle suradnju vezano uz E, policiju e, i drugu drugi su suradnju sa gangsterom što on ne mogu ga drugačije nazvati nego gangsterom dakle to je kontradikcija sama po sebi e, isto tako Bamaku mali treća, treća točka šaljemo jedinice tamo formirali smo te jedinice ali kada smo se suočili sa borbom oni su se otopili poput šećera u vodi Bamako, Tumutu i druga mjesta. Tamo treba ići, ali drugo je ovdje pitanje. Oblik za kontrolu e, planina gdje se nalaze islamisti i džihadisti. E, nije li to, nije bolje dakle da to aredi, a Arapi kontroliraju e, te ta područja. Ovdje se stvara određene jedinice koje e, poznaju teritorij, to nisu južne južna plemena, već ova plemena koja poznaju teritorij. Ne mislite dakle da e, vojsku e, bi bilo dobro da čine etničke komponente koje nisu sa sjevera? Grazie Presidente. Ringrazio per la sua Hvala vam gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem na analizi e, i htio sam vas pitati nešto vezano uz ovo što se spomenuo Eulex Kosovo e, već smo jučer e, za vrijeme razgovora sa ministrima vanjskih poslova Zapadnog Balkana naglasili da je korupcija tamo najveći rak društva i to je dakle prepreka to je otac svih prepreka E, za buduće pristupanje Europskoj uniji e, što je povijesna prilika. E, ova misija se nalazi u središtu velikog skandala. Znamo da je došlo do teških optužbi, da je lokalna kosovski tisak optužio E, jedan od ravnatelja koji je tamo upućen. Govorimo o najvećoj emisiji u povijesti Europske unije što se tiče budžeta i što se tiče e, broja 1600 e, osoba je tamo zaposleno ako se ne varam. Um, Federica Bodarini imala je jako jasno stajalište vezano uz tone, dakle navela je to strateški u svojoj agendi e, želi da bude, da ovo, da tamo sve bude jasno. E, šef misije bit će ponovno imenovan i e, ta osoba navela je da će biti nulte tolerancije vezano uz korupciju. ja sam vas htio pitati, po vašem mislim koje su posljednje novosti vezano uz ovo pitanje i što mislite E, kako ćemo e, na konkretan i vidljiv način moći ponovno pokrenuti misiju nakon e, ovog skandala. Isto što, se tiče Palestine, ja se slažem s ovim što je rekao kolega Nart vezano uz misiju Rafa, A što se tiče u Ramali, ovih posljednjih dana, kao što ste već čuli, E, to je jedna tema koja na najveći način e, podvaja dakle mm, Europski parlament je upravo priznavanje ili ne Palestine neovisno o tome je li to dobro ili nije e, kao što sam rekla u prvenoj sjednici i sada kažem priznati državu, a da ne priznamo da to jest prava država, da možemo e, računati na njezinu administraciju, policiju i e, pravosudni sustav, to znači biti licemjeri i dakle na neki način pokrivati svoje prethodne odgovornosti. Zbog toga bi vas pitao, da li mislite da ova misija može zaista biti e, dodatno pojačana na temelju iskustva koje imamo iz ovih godina kako bismo onda u budućnosti mogli dodatno e, dakle podržati palestinsku državu koju je podržala i međunarodna zajednica i to na vanjskoj i iz vanjskog i unutarnjeg gledišta. Što se tiče treće točke Libije, e, to e, sigurno nije vaša e, odgovornost da ova misija može malo toga učiniti. Kontekst je sasvim sigurno negativan, ali jedno je sigurno iluzija da se kontrolira tisuće kilometara granice pa da i pošaljemo sto, 200 osoba koje će formirati eventualno Libijsku državu nakon što se potpiše sporazum u mirovni sporazum e, strana, to je po meni iluzija i ne bi, ne bi li možda bilo bolje da e, pokušamo pristupiti kao što smo napravili u Čadu e, Egiptu, e, Tunisu gdje sada dolazi do pozitivne demokratske e, e, reforme. Dakle, da se na taj način stvorimo jedinstveni demokratski sustav na temelju i njihovih kapaciteta, sposobnosti i poznavanja teritorija jer znamo da je ta granica te, teško se oprostite, kasnite. Ispričavam se. Dakle, ako ne budemo imali šire gledanje na ovu situaciju, teško ćemo doći do pozitivnih rezultata. Zahvaljujem. Hvala vam lijepa, gospodine Kukan. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Kao prvo bih vas htio pitati, je li skandal vezan uz korupciju unutar misije Eulexa isto tako dio naše trenutne rasprave? Gospodine eler Ispričavam se. Ne, treba mi vaš odgovor. Onda zatim mogu nastaviti ili završiti. Da, naravno. U redu, hvala vam. Onda bih imao dva pitanja naš, za našeg važnog gosta. Kao prvo, sada imamo povjerenika Aurelija koji povjerava je li Europska služba za vanjsko djelovanje poduzela sve potrebne korake kako bi ispitala ove navode Zanima me to i kao drugo kako, kakva je naša komunikacija e, prema kosovskim građanima vezano uz ovaj skandal. Pokušavamo li sačuvati barem e, našu dostojanstvenost. Hvala vam, gospodine Kukan, gospodine Eler. Ja bih imao dva pitanja. Jedno se tiče Rafe. Samo da to pojasnimo. Hamas je pokrenula 200, to jest 2300 raketa prema izraelskom području i mislim da možemo reći da je Izrael isto tako pokušao uništiti Hamas i uništiti pojas Gaze. Ali moje pitanje se tiče zabrinutosti koje imamo u Mitstavi, to je sad područje koje je na rubu rata, što to znači za naše operacije na terenu i kao drugo, koji je način na koji možemo komunicirati sa Hamasom koji vlada pojasom gaze, ali koja je istovremeno i teroristička organizacija i koja koristi e, e, razne instrumente u vlastite terorističke svrhe. Dakle, kako se obračunamo s tom činjenicom da, da su s jedne strane oni izabrani predstavnici tog teritorija, da s druge strane slijede agresivni teroristički put. I moje drugo pitanje, više vezano uz načela, govorili smo mnogo o misijama, ali kada se radi o revizorskom sudu, mnogo se govori o učinkovitosti prije svega o nečemu o čemu ćemo kasnije još razgovarati kada se radi o problematici vezanih uz javnu nabavu. Kao što smo čuli revizorskog suda, ali iz mnogo drugih izvora, operacije kojima je namjera bila da se održavaju za godinu dana, nisu više operativne nakon pola godine, zato što su postupci javne nabave toliko složeni da nema E, niti opreme na terenu, niti zaštite za osoblje i suočeni smo sa situacijom da sama vjerodostojnost i mogućnost izvedbe te operacije dolazi u pitanje jednostavno iz činjenice što operacija nije dobro pripremljena i što su postupci javne nabave toliko složeni da to više nije učinkovito ili je e, to čak prijetnja sigurnosti samom osoblju koji se nalazi na terenu jer im nije na raspolaganju potreban materijal. Hvala vam gospodine Eleru. Nema daljnjih govornika, pa bi gospodin Kin mogao odgovoriti na pitanja. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavateljice, hvala vam lijepa na pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na njih u redu kojima su postavljeni što se tiče proračuna situacija za 2014. godinu, za ovu trenutnu godinu, CFSP, to dakle, proračun je bio 300 milijuna, od toga je značajan dio posvećen našim civilnim operacijama. Uključujući mali i druge operacije, koje se zaključuju, mali na primjer će se zaključiti u ožujku, imamo dosadna sredstva do lipnja 2015. godine. Ako se pokreću druge operacije prije tog razdoblja, onda će naravno za to biti potrebno dodatna financijska sredstva, a se trenutno provodimo vježbu u kojem je uključena moja uprava, gdje pokušamo identificirati prave izvore uštede pri operacijama. Mi smo iz mog ureda isto tako eh, raspravili kako možemo definirati one uštede koje imaju najveću moguću vjerojatnost za uspjeh, a da ne ugroze našu učinkovitost. Mi želimo biti učinkoviti, želimo biti usklađeni, ne želimo neku nerazmjerno veliku misiju, jer imamo sada proračunska ograničenja, a isto tako mislim da smo u misiji pri Gruziji identificirali velik broj osoba koje, se treba, koje treba poštiviti ovaj sporazum iz 2008. godine, e, što se tiče ovih 200 promatrača, a isto tako možemo pogledati neke dijelove našeg mandata i vidjeti je li to doista neophodno, je li to održivo i zatim e, to možemo predstaviti državama članicama uskoro, nakon što to razmotrimo unutar Europske službe za vanjsko djelovanje. Što se tiče Kijeva, Iskreno rečeno, nećemo moći se dobro locirati izvan Kijeva. Države članice ne samo zbog sigurnosti žele da se ta operacija usredotoči zbog u Kijevu. Imamo taj element riča gdje dakle neki od naših osoblja odlaze izvan Kijeva na teren. Pa možda i u Donbasu, ali to će biti vrlo teško. Imamo tu i promatračku misiju OSSS-a koja će prije svega razmotriti upravo te elemente, dakle uh, u regiji Donbas i većina delegacija će upravo gledati za to, ali naš mandat uh, u okviru uh, zajedničke vanjske i sigurnosne politike ne pokriva taj aspekt. Što se tiče Gruzije, misija nam je da promatramo i izvještavamo. A naravno, ta misija mislim da bi mogla biti dobar sustav za rano upozorenje, suočujući se sa nekakvim razvojima. Imamo te navode da se vojne jedinice i tenkovi uspostavljaju na neka mjesta. Mi direktno razgovaramo sa Rusima putem, Rusima putem jednog hotlina, takozvanog u Abhaziji i i pitamo ih s tim u vezi, naravno zatim im samo možemo vjerovati ono što vam kažu. A imamo i memorandum o sporazumijevanju e, sa predstavnicima Gruzije da se osiguramo da Gruzija ne povećava naoružanje blizu tih granica, ali nažalost mislim da više od toga ne možemo učiniti. Što se tiče Rafe, reću sada na to, Uvijek se održava zdrava rasprava veznih uz tu misiju. Države članice su već dugo podijeljene po tom pitanju. Imamo to je država članica koje su rekli da se misija treba nastaviti ne samo da se ispuni sporazum iz 2005. između uh, pojasa Gaze i drugih pasijskih područja. Pojas Gaze već potpisao neke vrste međunarodnih ugovora sa Izraelom i sa Europskom unijom, ali misija je sada gotovo nepostojeća u stvarnosti, a sjedišta su, sjedište misije su u Tel Avivu. No države članice smatraju to kamenom temeljcem za bilo kakvu buduću prisutnost u pojasu gaze s pravom ili ne. Ja samo ispunjavam zapovjedi što se tiče toga, a Naravno, politička volja je ono što je ključno. Što se tiče Palestine, vrlo je teško praćenje e, kad se tiče policijskih služba. No, mislim da ako nismo tamo, da će stvari onda još biti gore, iskreno rečeno. Misija Europske unije svakako ne sklapa neke dogovore sa osobama koji su zločinci ili slično, ali Afganistan je drugačija zemlja, ima drugačije nasljeđe, drugačiju tradiciju i može se dogoditi da zapravo moramo biti u kontaktu sa osobama koji su de facto zločinci. U Mali, u Bamaku, ponovo, dakle, mi smo civilna misija, mandat nam daju države članice, trenutna situacija ovako kako ste rekli takva da misija ne može ići na sjever te zemlje, misija nije tu kako bi se borili u okviru nekog rata, Francuska je tu e, jako prisutna, kanadske aktivnosti, imamo e, policijsko obučavanje unutar naše misije u Maliju, ali naravno moramo priznati što se dogodilo krivo sa Malijskom vojskom. Zato smo upravo i tamo jer želimo da Malija izgradi snažnu, vjerodostojnu, stabilnu vojsku i e, u širokoj mjeri Europska unija želi podržati taj proces. U središtu države imamo možda nešto bolje upravljanje veznih uz e, vojsku. Što se tiče Elex Kosova, spojit ću ova sva pitanja vezanih uz eh, skandal. Visoki predstavnik i eh, vođa misije su oboje rekli da se misija mora nastaviti, da ona mora biti u potpunosti snažna, transparentna, da se svi koraci moraju ispuniti, a ako je netko počinio pogrešku, onda on za to treba odgovarati, nema nikakvih izgovora. Ali trenutno je istraga u tijeku zbog e, navoda od jedne e, gospođe o događajima iz 2013. Godinu, godine. Ta istraga se nastavlja. Ta istraga je dovela do e, djelomičnog ukidanja imuniteta jednog od bivšeg članova osoblja te misije koja je napustila tu misiju samo zato što je 2012. završio mandat. Uključen je također i Interpol, te isto tako i pravne službe u raznim državama članicama, dakle istraga je u tijeku i zbog toga ne mogu previše govoriti o samim detaljima te istrage, ali ono što mogu samo podijeliti s vašim odborom je to da će se ta istraga provesti do kraja, da će ona biti vjerodostojna, da mora biti brza i da nitko ne smije utjecati na istragu. Želimo e, istragu koja će biti e, s velikom razinom integriteta, ali naravno isto tako postoji ta potreba da se brzo zaključi i e, ona mora biti u potpunosti, u potpunosti isprava Dakle, bilje nego bijela recimo. Moramo raditi ono što inače i govorimo, što propovjedamo. Nedavno sam razgovarala sa višim službenicima i uh, sam ih da e, što prije zaključe sa istogom. Imamo jednog višeg stručnjaka koje je visoka predstavnica imenovala za to, gospodin Jean-Paul Jacques, on će idući tjedan na pet dana otići u tu misiju između 10 i 15. i mislim da će zatim u siječnju se vratiti kako bi vam predočio stanje stvari. Do kraja ožujka će zaključiti svoj izvješće i to izvješće će biti objavljeno javno jer želimo ne samo e, stanovništvo Kosova, već i naše stanovništvo uvjeriti u to da je ta misija vjerodostojna. Treba zapravo Jean-Paul Jacquet treba ne, ne pitati tu istragu jer je to zajednička istraga, već on treba istražiti koliko je dobro ta istraga obradila te navode i zatim ako iz toga trebamo proizvesti neke zaključke da to trebamo i trebamo uvjeriti isto tako javnost da smo te zaključke i primijenili što prije moguće i stoga je visoka predstavnica u tom smislu jako angažirana no šteta je već učinjena. Ja se nadam, molim se da su navodi krivi i naravno ako je tome slučaj onda će nadležne službe poduzeti odgovarajuće e, aktivnosti vezano za osobe koje su to uključene. Što se tiče Libije, mandat je vrlo e, izazovan. Kao što ste rekli imamo tri dijela trenutno a imamo princip središnje vlade, te isto tako zapravo i druge vlade koje se natječu, koje se tuže pred sudovima. To je vrlo složen, e, složena situacija i imamo vrlo jak regionalni aspekt, no države članice dalje žele tu sudjelovati. Zatim, pitanje vezano uz budućnost Rafe neće biti nikakve misije zajedničke obrambene sigurnosne politike u Rafi niti bilo gdje u polozu Gaza dok se ne ispune određeni kriteriji. Kao prvo će se morati detaljno pomotrati sama situacija tamo i isto tako palestinske vlasti se moraju vratiti u obliku trajnog predstavništva na pojasu Gaze. Dakle, e, trebamo zapravo stupiti u kontakt sa stalnim predstavništvom, ne sa Hamasom na pojasu Gaze, stalno predstavništvo treba tamo vratiti i to je isto tako jedan od sasvih dijelova vezanih uz pomirenje između te dvije strane. Ta misija dakle neće se trenutno reagirati, niti ćemo staviti ikakav trag s tim u vezi dok se palestinske vlasti ne vrate na pojas Gaze. A još jedan element 2005. godine kada se postigao prvi sporazum, on je bio postignut između Izraela i palestinskih vlasti pod posljedničnom Europske unije, a mislimo da će sljedeći takav sporazum morati uključivati i Egipat. To će dakle morati biti tripartitni sporazum između palestinskih vlasti i Izraela, posle Gaze uz posredništvo dakle još i neke treće stranke. To ćemo vrlo strogo promatrati jer postoje mnoge instance koje se nalaze s obje strane tih granica i ako imamo nekog u sredini moguće da ćemo se naći u nakrsnoj paljbi. Imamo možda je mogućnost da naša misija djeluje na području graničnih prijelaza. Postoji prijedlog da se napravi tampon zona e, kojima bi se omogućilo da obje strane riješi taj problem, ali mislim da bi svaka misija koja se pokrene u pojasu glasa mogla biti dugoročna misija da bi bila e, više mirovna misija, a ne misija nadzora granica. Što se tiče izvješća Revizorskog suda, vezano uz Kosovo. To izvješće je identificiralo nekoliko problema veznih uz e, e, javnu nabavu. Zbog toga je i potrebno 7 do 9 mjeseci da se neka misija uspostavi. To je jako dugo vrijeme. Dugo vrijeme ako se traži pružanje podrške vladama koje se nalaze u, u tim državama. Ali Europski Europsko vijeće je prošle godine u rujnu e, stvorilo zaključku u jednom poglavlju je pozvalo visoku predstavnicu da pogleda sve protokole i da možda pruži bolju fleksibilnost e, svojim, svojim aktivnostima, a visoka predstavnica mora u lipnju 2015. izvijestiti Europsko vijeće o tome i stoga se mi time bavimo, ali financijska uredba nije donesena u svrhu upravljanja krizama. Ja bih da e, to mogu rado izmijenio neke, neke dijelove uredbe kako bi se brže mogli uspostaviti misiju, ali naravno postoje načela predostrožnosti, načela da se financijska sredstva moraju pravilno E, revidirati, da se moraju pravilno nadgledati, ali to na neki način onda usporava brzo uspostavu e, naših misija. Hvala vam lijepa. Hvala, ima li još nekih pitanja? Gospodin Kin, da li biste nam možda mogli reći nešto više vezano uz misiju Gruziji? Čisto praktično gledajući možete tu uspostaviti određenu ravnotežu. Koji je vaš pristup Abhaziji, Južnoj Oseti? Definicija je jasna. Kako pratite tu situaciju tamo? Zasigurno Rusija ne želi surađivati u tom pogledu govorite o toj tampon zoni međutim Rusija ne poštuje sporazum iz 2008. između Sarkozije i Medvedeva. Dakle, koji je vaš plan dakle kako će dalje slijediti stvari u pogledu ove misije. Da, kao što sam rekao, možemo samo procjenjivati s obzirom na onim što nam je rečeno. Nemamo dakle taj mehanizam djelovanja, tu imamo određene optužbe, navode, ne možemo postaviti direktno pitanja Ruskoj federaciji, dakle stvari su u tom smislu otvorenije, jer kad god dobijemo određena izvješća, moramo postavljati pitanja, moramo postavljati pitanja ljudima za koje se nadam da su nam prijateljski nastrojeni. Najbolji način kako možemo procijeniti dakle to sve veće gomilanje i vojnih snaga i municije u pogledu Abhazije i Južne Osetije kroz satelite E, dakle, imamo jedan veliki satelitski centar i ono što možemo vidjeti vlastitim očima, to nam najbolje može pomoći, pa pokušamo da na taj način identificirati, dakle, nagomilavanje trupa, oružja, a dosta redovito primamo ta izvješća osim toga imamo patrole misije, dakle cijelo vrijeme danju noću, dakle sedam dava tjedno. Ljudi prelaze te granice i ljudi govore. Dakle u tom smislu imamo dosta dobru mogućnost analiziranja i komentiranja, nagomilavanja trupa, oružja i kako na gruzijskoj strani, ali uz ove satelitske snimke što se tiče Abhazije. Hvala vam lijepa. istinu vam zahvaljujemo, zapovjedniče. Ovo je bio sada i dobar uvod u mm, našu sljedeću točku dnevnog reda. A to je mišljenje gospodina Elera kao izvjestitelja što se odnosi na određena financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije a kojima se želi dati nešto veća fleksibilnost misijama Europske unije i mogućnost djelovanja. Gospodin Kin, u vam hvala lijepa gospodin Din što ste došli i to će biti i dalje naša stalna točka na dnevnom redu. Pratit ćemo situaciju i mogućnost razmjene mišljenja s vama. Hvala vam lijepa, time zatvaramo ovu točku dnevnog reda. mjesto. Thank you. Now we start next point. Hvala. Dakle, sada započinjemo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Gospodin Ehler je izvjestitelj i nakon toga ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni klubova zastupnika i onda ćemo o tom mišljenju glasati tijekom AFET sastanka u siječnju. Dakle, rok za podnošenje amandmana je 10. prosinca do podneva, dakle do 12 sati. Dakle, molim vas, ostanite i sudjelujte u ovoj raspravi. Gospodine Eler, izvolite, imate riječ. Drage kolege, Želio bih e, vam reći da je ovo istinu vrlo važna tema jer malo će se primijeniti stav ovog e, odbora kroz to. U prošlosti smo čisto na simboličan način bili uključeni. Evo sad možemo to pretvoriti u jedan praktičan pristup pa vas molim da imamo jedan zajednički pristup u ovom pitanju jer ne radi se samo o mišljenju. Ja sam odabrao ovo mišljenje jer nas dovodi do jedne rasprave koje smo imali u prošlosti. Dakle, što možemo uistinu učiniti na terenu, tako reći, dakle kako možemo doprinijeti radom ovog odbora e, kada govorimo o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj e, politici. Možda će se nekad vas pitati koji je uopće značaj e, ovog dokumenta za sigurnosnu i obrambenu politiku, ali to je vrlo bitno kada govorimo o misijama u pogledu zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Tu govorimo o financijskim e, pravilima koji su e, primjenjivi na opći proračun Unije, dakle radi se o usklađivanju novih odredbi i direktiva vezano uz javnu nabavu i ugovora za dodjelu koncesije što možda nije sam opseg našog rada, međutim to nam daje mogućnost da uključimo određenu modifikaciju e, članka 190 e, koji se odnosi na javnu nabavu i na taj način možemo riješiti jedan e, spor koji već postoji. Kada govorimo o primjeni ovih pravila za javnu nabavu na upravljanje krizom, odnosno mjerama za upravljanje krizom pod možemo reći da to zvuči e, složeno, međutim e, nije to slučaj, jer to nije e, primjenjeno samim potrebama CSDP e, misija, dakle misija zajedničke sigurnosti i obrambene politike. E, još je situacija dramatičnija, dakle to je možemo reći da se radi o određenom skandalu. E, tu se dovodi u pitanje čisto učinkovitost europske vanjske politike. Dakle, CSDP misije moraju djelovati u kriznim područjima unutar ograničenog razdoblja i e, započinju odlukom e, vijeća koje e, priznaje da postoji jedan nužan za urgentnim odgovorom na krizu. Međutim, ova postojeća financijska pravila se odnose više na postojeće unutarnje tržište Europe, a ne na zemlje poput Malija, Južnog Sudana, gdje dakle osnovne dokumente dobiju tek šest mjeseci nakon što se objavi javni natječaj. Situacija je toliko dramatična Ispričavam se. Dakle, primjeri su tako dramatični da se postavlja pitanje dakle, učinkovitosti svih e, misija. Jedan primjer recimo, ako imate javnu nabavu recimo za sljetanje helikoptera koje vrijedi 50 milijuna dolara i traje 8 mjeseci da se to uopće učini, onda se postavljate uopće pitanje e, smisla jedne misije koja je ograničena na godinu dana. Ako imate dakle međunarodni e, natječaj za dakle recimo u u, Gruziji e, i cjevovoda ili plinovoda trebalo je devet mjeseci da se to učini takvim jednim procesom, dakle međunarodnog natječaja i to postoji čitav niz primjera koji ide u tom pravcu. Dakle, tu čak trebamo reći da se dovodi u pitanje sigurnost civila na terenu, ako imamo dakle misije policije gdje oni nemaju sredstva komunikacije, već koriste privatne mobilne telefone kako bi mogli e, telefonirati, pitamo se koliko to sve skupa ima smisla i koliko to ugrožava fizičku sigurnost ljudi koji šaljemo u te zemlje. Dakle, mislim da se slažemo da se Dakle, ne možete se pozdavati u, osobnu opremu ljudi koji pošaljemo misije. Dakle, naša izmjena i mišljenje nije samo jedno mišljenje. Mi smo tu u direktnom kontaktu s našim kolegama iz eh, odbora za proračun i mislim da određena pravila za nabavu bi trebalo uvesti koja bi bila posebna za misije eh, CSDP-a i naravno isto tako u skladu e, sa zaključcima vijeća iz 2013. gdje je pozvana komisija i visoka predstavnica države članice da osiguraju da postupci i pravila za civilne misije omogućavaju Uniji da bude fleksibilna i da se isto tako ubrza cjelokupni postupak. Isto tako se referiramo na odluku e, e, revizorskog suda koji nam to preporučuje kako bi se pojačala učinkovitost. Naš pristup bi bio da ne dajemo samo određena izuzeća s obzirom na postojeća pravila, već bi prijedlog isto trebao biti da imamo jedan delegirani akt e, i tu molimo i naše kolege i upoznali smo naše kolege u odboru za proračun dakle da nam pomognu tome kako bismo to mogli formulirati s druge strane kako bismo imali ti posebno pravilo za misije zajedničke sigurnosne i obrambene politike kako bismo imali nužnu učinkovitost i završit ću sada time što bih rečio iznijeti činjenicu da postoji i određeni dijelovi gdje bi modifikacije isto tako mogle dovesti do određenih poboljšanja u pogledu civilnih misija, recimo da se dovodi da se određene ovlasti prenesu zapovjedniku za e, civilna pitanja. Razlog zašto ja nisam podnio takav amandman je da naravno poštivamo pravo komisije na inicijativu, ali željeli bismo iskoristiti ovu mogućnost da komisija iznete jedan takav prijedlog gdje će biti moguća jedna takva modifikacija. Dakle, to je problem što komisija e, raspoređuje ta sredstva, a ne e, zapovjednik na licu mjesta, a to sve jako dugo traje. Dakle, Evo, nadamo se da ćete moći podržati ovo mišljenje. To nije samo jedno mišljenje, to je jedna rasprava već postoji u odboru za proračun i gospođa Kresler kao izvjestitelj e, će nastojati to već iznijeti u svom prijedlogu za proračun. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine Eler. E, sada bih dala riječ izvjestiteljima u sjeni pojedinih e, klubova zastupnika. Gospodin Fernando Alvarez iz SED. Izvolite. Hvala, gospodine Prije svega čestitam izvjestitelju na mm, radu koji je proveden posljednjih e, tjedana. Sigurni smo da će se sljedećih e, tjedana još e, intenzivnije raditi i da ćemo doći do sporazuma u okviru ovog odbora. Nakon nekoliko mjeseci e, tijekom kojih, e, dakle, ovo je moj prvi saziv, e, uspio sam shvatiti koje su teškoće svih misija na terenu europskih misija. Kao što smo čuli u okviru ovog odbora, čuli smo što su rekli predstavnici vojnih postrojbi u Africi. Čuli smo da postoje određeni problemi vezani uz brzinu djelovanja. Važno je da Europski parlament pokuša ukloniti prepreke koje postoje u okviru misija. Klub zastupnika socijalista dakle slaže se s tim da je potrebno ojačati e, obrambenu politiku Europske unije, dakle pojačati koordinacijske mehanizme dakle koji postoje između vojnih snaga različitih država članica i dakle isto tako da tu postoji potrebna da se podrži vojna industrija u okviru e, Europske unije. Dakle da se podrži cjelokupna industrija, e, dakle ta industrija u cijelosti u Europskoj uniji. Što se pak tiče uredbe i mišljenja, slažemo se s potrebom da se izmijeni članak 190. E, vezano uz bolje upravljanje različitim projektima. E, ne samo da treba ubrzati postupak pregovaranja u smislu preporuka Europske unije, već e, kao što je rekao izvjestitelj u smislu toga da je potrebno poboljšati e, mehanizme fleksibilnosti pri odlučivanju in loko. Dakle, smatramo da je ova revizija pozitivna, revizija članka 120, 190. ali i druge prijedloge revizije koje će biti dakle, aktualni sljedećih tjedana kako bismo bolje djelovali u okviru naših postrebi, kako bismo E, misije mogli voditi efikasnije i fleksibilnije. Dakle, parlament će sigurno donijeti odluke u tom smislu sljedećih mjeseci. U ime konzervativaca izvolite. Da. Dobro je da možemo razgovarati o tome jer u praksi postoje određena pravila koja se onda na kraju ne mogu primijeniti. I sada bih e, ipak želio iznijeti određene sumnje u ime naše, naše kluba zastupnika. Dakle, kad govorimo o samoj komplementarnosti djelovanja Europske unije i NATO-a. Naravno, jako je lijepo da u odboru AFETA o tome razgovaramo, da bi trebala postojati bolja koordinacija u budućnosti. Dakle, da ta komplementarnost bude bolja u pogledu Europske unije i NATO-a, ne da dolazi do iloženja. I moramo malo razmisliti sada o tome kako se to praktično može primijeniti. Praktični promjen sastoji se u tome da razmjeri naših djelatnosti nas dovode do toga trebamo naći neka nova pravila. I mislim da tu možemo naći za to čitav niz dobrih e, argumenata. U tekstu se predlaže da ta načela trebaju isto tako biti u skladu sa financijskim interesima Europske unije Mi naravno govorimo o tome što možemo činiti u pogledu sigurnosne i obrambene politike naših budućih misija i tu su nam potrebna određena pravila e, koja će dovesti do određene solidarnosti. Naravno, tu se radi o provedbi naših misija. Većina naših misija su uistinu vrlo ograničene. Evo sad tražim pravu riječ ili su to vrlo, e, možemo reći, misije koje su jako udaljene od Europske unije, pa su nam potrebna vrlo jasna pravila u tom pogledu. i s obzirom na potrebe pojedinih misija moramo moći i djelovati. Nadalje radi se o tome da postoje vrlo visoki zahtjevi koje se s jedne strane mogu razumjeti, međutim možda i treba nadopuniti kroz neka druga pravila kako bismo mogli moći djelovati. A opet s druge strane ne bi trebali ugroziti naša načela. A načela opet dovodi do određenih problema u provedbi i u praksi. Dakle, to je uistinu vrlo važno pitanje i dobro je da o tome razgovaramo. Hvala. E, gospodin Radoš. E, Alde e. bih u ime Alde grupe podržati sve što je rečeno i što se tiče članka 100 i članka 190 i isto tako što se tiče izmjena od strane AFETA i mislimo da je to u skladu sa zaključcima vijeća i isto tako u skladu sa svime što je e, rečeno u dakle u objašnjenju ovog mišljenja u pogledu prijedloga za to i stoga možemo samo reći da podržavamo ovo mišljenje gospođa Slezen ja ću govoriti na njemačkom I ja se slažem gospodinom Elerom da se ovdje radi o nečem vrlo važnom i tu bih si željela dozvoliti čisto jedan načelni komentar na početku. Ja mislim da je uistinu šteta da važne rasprave u ovom odboru sede vodimo pred gotovom praznom dvoranom i upravo sam konsternirana s obzirom na e, razvojem događaja u ovom pododboru kako se tu stvari razvijaju i željela bih vas potaknuti da na koordinacijskom, odnosno sastanku koordinatora vidimo zbog čega se to događa, je li to zbog izbora tema ili imamo preklapanja termina. Mislim da uistinu šteta je ovo ipak je jedan demokratski e, nalog koji treba izvršiti i ovaj pododbor, dakle što se tiče ove točke, radi se o određenim načelnim procjenama, procjenama koje smo razgovarali i na jednoj drugoj sjednici SEDA vezano uz e, proračun za istraživanje i tu smo imali isto e, jednu točku koja se odnosila na istraživanje povezano sa e, uporabom u vojne svrhe, a ovdje ja sada govorim o prijedlogu za izmjene od strane AFETA na točku to be applied to all CSDP missions. All, sve misije, znači da se to odnosi i na misije sa pretežito vojnim karakterom. To je samo formalno pitanje. Vojni dio se neće financirati iz europskog proračuna i time se mi ne referiramo na vojni dio, to je civilni dio, ali CSDP, dakle zajednička sigurnosna i obrambena politika. Molim vas, nemojte sad ulaziti u raspravu, imat ćemo mogućnost za to. Ali drago mi je ipak što ste mi dali sada već ovaj kratki odgovor ali s obzirom na ovaj prijedlog za izmjenu, to ne možemo shvatiti na taj način. Naime, način kako ja to sada ovdje tumačim, znači da je to za misije gdje, koje imaju vojni karakter. I tu bih željela još jedan puta jasno uputiti na članak 41 ugovora o funkcioniranju Europske unije, dakle gdje kada govorimo za ono što će ići na teret proračuna Europske unije. Nadalje, dakle, operativni izdaci u skladu sa provedbom ovog poglavlja idu isto tako na teret proračuna Europske unije uz iznimku izdataka e, koji su povezani sa e, vojnim i vanjskopolitičkim djelovanjem gdje je vijeće zaključilo nešto drugo. Dakle, u tom slučaju onda izdanci idu na teret država članica u skladu sa e, ključem u pogledu BDP-a i države članice nisu obavezne financirati te izdatke. Ako vi sad to vidite kako ste vi gospodine Erete upravo pojasnili, onda to moramo specifično i navesti ovako kako ovdje glasi ovaj prijedlog odnosno amandman to nije u skladu sa ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Hvala vam lijepa. Hvala gospodin Taran. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Ja sam izvjestitelj u Sjeni, kluba zastupnika Zelenih i osjećam se kao u pjesmi e, Franka Sinatra The Shadow of a Smile jer ja se u stvari slažem sa gotovo svime što je gospodin Eller predložio Moram uzeti u obzir ovdje da misije CSDP-a ne e, funkcioniraju u skladu sa normalnim tržišnim uvjetima i primjeri koje ste vi naveli da osam mjeseca, mjeseci traje ta cjelokupni proces nabave u pogledu lokacije za sljetanje helikoptera. To je smiješno. Dakle, ako sam zapovjednik i ako mi treba kompjuter, onda mi treba sada, ne dvije godine nakon što misija završi. Dakle, to može čak e, koštati ljudske živote ako se dublje time pozabavimo. Ali čini mi se tu jedno manje ne, manje nesporazum kada govorimo o vojnoj, civilnoj nabavi. I mislim da bi bilo možda dobro da se izmjeri vaš prijedlog gdje se navodi odnosno uz riječ civilijen, civilni, kako bi točno pojasnili čemu se ovdje radi. Dakle, da se radi o civilnim misijama u skladu sa zajedničkom sigurnosnom i obrambenom politikom. I to je jedino što bih u stvari predložio. I na kraju, na određeni način se slažem s gospođom Lozing da nas, da je sramota što nas ovdje nema više, ali kad sam primijetio, dakle već prošli put s obzirom na ono što gospođa Lozing kaže, možemo reći da smo polupuni, a ne poluprazni, pa dakle uz njen rad možemo uistinu biti zadovoljni radom. Predstavnici Europske komisije su isto tako tu, gospodin Fardis, ako se slažete, rado ću i njima dati riječ za njihove komentare i uvodne izjave. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavateljice. Pažljivo sam se slušao sva javljanja za riječ uvaženih članova ovog odbora. I naravno da mi dijelimo to mišljenje da je ovo vrlo važna stvar, dakle činjenica da misije mogu brzo i učinkovito djelovati na terenu. No, mi smatramo da je mnogo toga već e, uspostavljeno. Mjere fleksibilnosti i postupci koje već imamo nam dopuštaju da vrlo brzo reagiramo na potrebe misija. Na primjer, Prema trenutnim pravilima, postupci javne nabave koje se koristi kada imamo hitnu ili kriznu situaciju su postupci u kojima se pregovara. A za operativne proračune kada se objavi nastanak krizne situacije, onda imamo taj ispregovarani postupak gdje imamo samo jednog jedinog Eh, jedan jedini subjekt koji se javlja na natječaj. To je dakle nešto što se vrlo brzo odvija. Za administrativni proračun je ista stvar. Za sad imamo još tu tri objekta koji se mogu javiti na natječaj, Usta, dakle isto ispregovarani postupak. Osim tih postupaka, mi predlažemo također da se ovdje isto tako dopusti samo jedan natjecatelj. Imamo dakle vrlo specifične postupke za javnu nabavu, ispregovarane postupke sa samo jednim natjecateljem i to dobro odgovara potrebama misija. Dodatno, već imamo uspostavljene uđe mjere fleksibilnosti, na primjer. Postoje skladište za standardnu opremu za misiju koje je funkcionalno. U tom skladištu naravno imamo svu opremu koja je potrebna za misije. Računala stoje tu na raspolaganju u tom skladištu, isto tako i telefoni, vozila, sve je to izravno eh, na raspolaganju u tom skladištu. Naravno, gledamo kako možemo stvari poboljšati u budućnosti. Na primjer, trenutno smo u pregovorima s vijećem što se tiče uspostavljanja zajedničkog centra za pružanje usluga. Format još nije određen, to bi se moglo učiniti ili kako to predlaže vijeće, da se s njima podržavaju misije za sve misije CSDP-a ili bi to mogla biti središnja služba gdje bi se ta služba dijelila na sto E, služba za misije i na Europsku službu za vanjsko djelovanje gdje bi zatim mogli provoditi natječaj javne nabave. Takav centar bi mogao uvelike olakšati provođenje misije, upravljanje resursima te javnu nabavu. Dakle, već imamo sustav koji je uspostavljen, naravno spremni smo pogledati konkretne probleme, one koje je naveo, na primjer, gospodin izvjestitelj Eller, ja za njih nisam znao, dakle za ovaj problem, na primjer, helikoptera. Ali mi smo spremni za to, trenutno to razmatramo sa nadležnim osobama za misije i e, sa Europskom službom za vanjsko djelovanje. E, Sada bih vam dao samo nekoliko informacija o zakonodavnom, zakonodavnoj strukturi koja se predlaže ovim amandmanom misije imaju isto tako odgovarajuće proračunske zadaće, ali mi moramo štititi financijske interese Europske unije i proračuna Europske unije. Stoga, kada prenosimo proračunske zadaće našim partnerima, na primjer našim misijama, onda se mora proći kroz takozvani postupak procjene različitih stupova. Jedan od tih stupova je isto tako i procjena postupaka javne nabave koju, koju oni koriste. Normalno je tako da je postupak javne nabave takav da su jamstva jednaka kao i kada Europska komisija provodi postupak javne nabave. No, za misije smo bili fleksibilniji. Financijska uredba u ovakvom e, formatu kako je sada predviđa dulje razdoblje za to da se te procjene prilagode vezanih uz uspostavu određenih stupova, prije svega taj stup vezan uz javnu nabavu. Zapravo, mm, kada tome nije slučaj, a moram priznati da to je slučaj za neke od misija, onda Europska komisija mora poduzeti e, odmah neke mjere, a trenutno se radi o eksante mišljenju kojeg daju službe Europske komisije pojedinim misijama. No pravo rješenje bi bilo da misije CFSD-a u svoje odgovarajuća pravila i onda zatim ne bi tre potrebovali delegirani akt. To je predviđeno za tijela, na primjer agencije, za decentralizirane agencije, pod e, stavkama iz ugovora o funkcioniranju Europske unije, a ne po stavkama iz ugovora Europske To je naime pravna osnova za misije. Dakle, ugovor o Europskoj uniji, a ne ugovor o funkcioniranju Europske unije. Ono što oni trebaju prema trenutnim eh, pravilima, misije trebaju usvojiti financijska prava, a ne delegirane akte. To dakle nije potrebno, oni mogu samo delegirati financijska pravila, neki to nisu, ali kada na njih prenesemo dio provedbe europskog proračuna, onda u sporazumu između nas imamo već dogovorena određena financijska prava, no možda bi za javnu nabavu ta pravila još mogli upotpuniti i naravno da je Europska komisija spremna predložiti e, neki uzorak vezno uz ta financijska pravila za javnu nabavu. Kada bi vam slijedili ono što smo predložili, dakle da se vode ovim načelima koji su e, vrlo generalne prirode, onda bi mogli nastaviti javno nabavljati opremu i ne bi im bili, bili potrebni ovakve vrste prijelaznih mjera kao na primjer kada mi dajemo egzante mišljenje. Samo da se osvrnem na mišljenje jednog od e, uvaženih zastupnika koji su govorili, mislim da je to bio zapravo sam izvjestitelj, što se tiče zapovjednika za civilne operacije. To nije amandman koji ste vi predložili i mislim da imate pravo, mislimo da bi to bilo suprotno e, načelu da je jedino Europska komisija nadležna da provodi proračun. To je sukladno članku 317 ugovora. Europska komisija je nadležna za provođenje europskog proračuna, a ako bi išli preko zapovjednika za civilne operacije, on je član Europske službe za vanjsko djelovanje, to naravno više ne bi bila komisija. To su dvije različite institucije prema financijskoj uredbi. Mislim da sam odgovorio na većinu pitanja koje su postavljene tijekom ove rasprave. Mi stvarno smatramo da ovaj amandman nije potreban. Mnogo toga već imamo. Zajamčena je fleksibilnost. Surađujemo sa onima koji provode ove politike kako bi oni išli još i dalje, kako bi im pomogli, ali delegirani akti svakako ne bi bili pravo rješenje. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice. Hvala vam gospodine Paradij. Sada Europska služba za vanjsko djelovanje. Izvolite gospodine. Dobro jutro, hvala vam gospođo predsjedateljice. Htio bih vam reći nešto prije nego što sam zapravo započinjen. Ja sam radio pet godina u Europskoj komisiji u prošlom životu na području javne nabave i mogu vam reći da sve E, svi aspekti koristi koji se tiču primjene pravila uz javnu nabavu, a imamo i e, dobar primjer danas, imamo skoro savršeno tržište za 500 milijuna potrošača, možemo letiti po jeftinim cijenama, možemo imati telekomunikacijske usluge koje su bolje, bolje nego prije. I sada, kada se radi o Europskoj službi vanjskog djelovanja, kada se radi o hitnoj potrebi za rješavanje kriznih situacija, onda zapravo treba reći da trenutna pravila za javnu nabavu za Europsku službu vanjsko djelovanje se nalaze u odvornom poglavlju u financijskoj uredbi. To je dakle znak da ne možemo primijeniti sve pravila koje imamo za javnu nabavu. Izvjestitelj je već eh, dao neke primjere koji dolaze iz našeg svakodnevnog iskustva. U ta tri dosije o kojima smo, smo radili sa Europskom komisijom kako bi našli više fleksibilnosti, kako bismo prilagodili bolje trenutna pravila operativnim potrebama naših misija. Danas moramo ispuniti naše obveze. Ako imamo mandat od jednu godinu koja se može produljiti već prema mišljenjima država članica, ne možemo planirati aktivnosti kao što to činimo trenutno u našem administrativnom odjelu, tamo se radi o dvije, tri godine, to je važno. Sada radimo u područjima gdje se odvijaju krize, to je vrlo važno. No, kada se primjenjuju diferencirana pravila, to je drugačije, jer aspekt krize treba se izjaviti u svrhu administrativnih postupaka, tu je nadležna komisija. Dakle, postoji određena spona koja ne radi u potpunosti. Teorijski možemo koristiti ispregovarani postupak, ali ako pogledamo naše interno odvijanje operacije, onda možemo vidjeti da dvoje od njih, Eulex Kosovo, Gruzija i Afganistan, mogu pokrenuti sami ovakve postupke. Ali za sedam preostalih misija oni moraju tražiti dopuštenje Europske komisije svaki put kada kada objave natječaj za javnu nabavu koji je iznad 20.000 eura. Dakle, ja se u potpunosti slažem s onim što je gospodin izvjestitelj već rekao malo prije i spreman sam vidjeti daljnji razvoj rasprave. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Moram reći da sam ja bila jedna od pregovaračica Lisabonskog ugovora i ovaj argument koji je spomenula Europska komisija vezan uz eh, odnos između ugovora u ovom području ja smatram iznimno važnim i stoga mislim da to također moram uzeti u obzir. Gospodine Eller, možete li molim vas preuzeti sada riječ, e, prokomentirati ovo? Dakle, još jednom, za pojašnjenje, tako da znamo za načela. Mi tu govorimo samo o civilnim misijama. To nije samo pitanje političkih namjera, već i samo proračunska osnova nalaže da se iz europskog proračuna financiraju samo civilne operacije. Za vojne operacije imamo takozvani mehanizam Atena koji je u nadležnosti država članica. Dakle, što se tiče političke namjere i što se tiče pravne osnove se ovaj amandman i ovaj sporazum koji smo već unaprijed e, pokušali postići sa odborom za proračune, e, on se referira zapravo za civilne operacije, to je broj jedan. Mislim da to može umiriti sve one zabrinute osobe koji su smenjali NATO, savez i tako dalje. Ne, to se radi o civilnim operacijama i o tome da ih se učini učinkovitijima. Kao drugo, mogu samo s čuđenjem primijetiti da Europska komisija izlaže kako zapravo želi zapravo tu stvar. Ja sam sam e, bio uključen u pregovore u obzor 2020. i Europska komisija je bila oduševljena sa deleganim aktima i izuzećem od pravila. Mislim, e, tamo smo imali već izuzeće i od financijskih pravila. I malo mi je sada neobično da se Europska komisija tu referira na, prin, na, načelne, na načelna polazišta, ali ona zapravo ne postoje već. Vezano uz određeni slučaj, imamo određena fleksibilna rješenja koja su naravno također podložna financijskom kontroli i koja moraju biti u skladu sa donesenim proračunom. Što se tiče primjera, još bih spomenuo jedan primjer. I mislim da se tu nalazite na vrlo tankom ledu kada kažete da postoje već pravila da to dobro radi, da su propali pregovori između vas i Europske službe za vanjsko djelovanje. Za nas je isto tako zanimljivo vidjeti koji je opće stav Europske komisije. Vaš je dio Europske komisije koji ima takav stav. Visoka predstavnica sama je također član Europske komisije, ona ima drugačije mišljenje po tom pitanju i stoga želim još jednom vas uputiti na to da stav Europske komisije nije toliko koherentan kao što ste to vi prikazali. Jedan konkretni primjer koji bi možda to sve moglo ilustrirati. E, misija u Gruziji. To je bila misija za brzo djelovanje gdje se radilo o tome da brzo treba mobilizirati niz vojnih jedinica diljem granice. Tu smo imali natječaj u javnoj nabavi za benzin. Međunarodne naftne kompanije, njih se tražilo da dokažu da mogu uspostaviti vlastitu mrežu benzinskih postaja i e, to vrlo blizu područja na koje se e, odvijala misija. To je bio preduvjet za te To je u potpunosti absurdno. I to je još jedan primjer, e, a te primjere su spomenuli i uh, službenici iz revizorskog suda. Mi nismo sami kada ovakve prijedlog iznosimo, mi se referiramo na revizorski sud i na države članice. I kažemo da se ne može o tome govoriti da trenutno imamo učinkovit sustav. Ne radi se o tome da želimo nešto pojednostaviti, već da smo blizu situacije da je europska, naša europska vanjska politika, sigurnosna politika u potpunosti nevjerodostojna kada se vide stanje u pojedinim misijama. Dakle, između naših ambicija, između stvarnih ciljeva tih misija, između činjenice da one nisu učinkovite i da djelomično ne, ne rade da je smiješno da e, se polovica trajanja misije odvaja samo za to da se završe postupci nabave. To dovodi u pitanje sam, samu svesishodnost e, tih misija. I stoga se Europski parlament neće zadovoljiti s time da, da vi raspravite sa Europskom službom. E, ti pregovori su propali, imali se dovoljno vremena da se dogovorite oko toga što se tiče delegiranih akata. Mislim, tu moram reći da to uopće nije povezano sa ugovorima. To je instrument koji je za Europski parlament bitan, zato što se time onda ne stvara jednostavno otvorena, otvorena kutija, već se kaže da mi želimo imati pravo sudjelovanja u, u donošenju odluka, to bi tako, tako i tako trebali imati kao su zakonodavci. I dakle, ti sadržani, a i službeni argumenti komisije nisu po mom mišljenju opravdani. I stoga molim kolege da pomno promote ovaj prijedlog Mislim da se većina onoga što smo javili kao e, zabrinutosti može odmah e, ukloniti, ali ako tu ništa ne napravimo, onda ćemo se učiniti smiješnim. I što se tiče našeg vlastitog rada, uvijek iznova govorimo kako su nam te stvari važne, a zatim ne koristimo taj, tu mogućnost e, da to učinimo. Jer pregovori o financijskim uredbama se vrlo rijetko započinju i ako sada ne reagiramo, onda ćemo još godinama imati isti sustav, a to je po mom pitanju iznimno upitno. Hvala vam na budućoj suradnji i podršci. Hvala vam gospodine Eleru. Imamo sada, zapravo nemamo više nikoga na popisu govornika i dopustite mi da vas e, podsjetim na to da imamo vremena do 10. prosinca u 12 sati da podnesemo amandmane na ovo mišljenje. O mišljenju ćemo glasovati mišljenju će glasovati odbor za vanjske poslove u siječnju iduće godine. Hvala vam lijepa i dopustite mi da vas podsjetim da od 15 sati imamo drugi dio našeg sastanka. Točke dnevnog reda uključuju generala Jean-Paul Palomerosa, razminu što s njim iz eh, NATO saveza. Te isto tako gospođu Claude France Arnoux iz Europske obrambene agencije. Hvala vam lijepa. Oh, sorry. Ispričavam se da gospodin Froing. Ovo uopće nema nikakve veze s ovime, ali mislim da bi nas se treba obvesti o tome. Upravo smo zaprimili informaciju da se na jugu Ukrajine dogodila nuklearna katastrofa i nikakve dodatne informacije trenutno nemamo, ali e, premijer Jacijenuk je e, nas informirao da se nešto dogodilo. Ne znamo točno što, tako da vas ne želim time opterećivati ali mislim da je to važno jer to može utjecati na sve nas. Da, svakako hvala vam na toj primjedbi. Odmah ćemo vidjeti tu informaciju, zaprimit ćemo ju tijekom maila. Najkasnije ćemo imati tu informaciju na početku popodnevnog dijela sastanka. Da, gospodine Eleru, izvolite. Ja bih rado još službeno našeg gospodina Galera i kolege iz, Europskih pučana e, reći nešto s njima vezano uz prisustvo. Nije na nama krivnja što se istovremeno održavaju svi odbori. Odbor ITRE se trenutno održava sa odborom za proračune. Odbor za proračun imamo Juncker program. U odboru ITRE se trenutno odvija glasovanje. Ja sam e, član i odbora ITRA i znam za niz kolega koji uz pododbor SEDE imaju još jedan odbor koji danas svi imaju sastanak isto vrijeme. Mislim da bi svi trebali promisliti o tome je li smisleno da istovremeno sastanče pet odbora koji svi imaju istovremeno glasovanje i onda se čudimo da imamo slabu prisutnost. Ja sam koordinator i ne mogu sudjelovati u tom odboru, u drugom odboru jer moram ovdje biti prisutni Ali mislim da ne moramo voditi političku raspravu o tome ili nam važna ova tema, već samo moramo fizičko omogućiti kolegama da sudjeluju. Hvala vam gospodine Elleru. Ovime smo zaključili s ovom točkom dnevnog reda. Zasigurno ćemo se vratiti na pitanje Ukrajine i uključiti tu točku u dnevni red današnjeg sastanka. Čini se da je ova situacija vrlo ozbiljna i da to zahtjeva. Hvala vam.